Ladies and gentlemen, please be seated. Dame gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Good morning. We start uh, um, the meeting. Dobro jutro, započinjemo sa sastankom pododbora za sigurnost i obranu. Dozvolite mi da vam priopćim da se ovaj sastanak prenosi na internetu. prioritet kada je riječ o jezičnom režimu namijenjen je punopravnim članovima ovog odbora Prelazimo na usvajanje dnevnog reda današnjeg sastanka. Vidim da nema primjedbi, dakle dnevni red je usvojen. Hvala vam. Uh, uh, for, for, for and remarks uh, for... Vidim da nemate primjedbi na moje bilješke, te zato prelazim na iduću točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja sa našim izvrsnim gostima, sudionika našeg današnjeg panela. namo tri gosta a tema je hibridno ratovanje, prijetnje i izazovi. Zadovoljstvo mi je i čast pozdraviti Tima Kostara iz NATO-a. On je zadužen za obrambenu politiku i kapacitete. Potom gospodin iz Europske službe za vanjsko djelovanje, Gabor Iklodi, direktor uprave za upravljanje krizama, te još jedan nama jako dobro poznat gost, gospodin Iris Rikvelis, savjetnik za obranu latvijskog izaslanstva pri NATO u Europskoj uniji. Toplo ih pozdravljam. Hibridno ratovanje je jako zanimljiva tema za sve nas. Ona se pojavila visoko na našem radnom programu nakon ruske invazije Ukrajine, nakon ilegalnog aneksa Krima. E, vidimo dakle ponavljanje sličnog scenarija u drugim, e, drugim sektorima, tako to donosi nove izazove za sigurnost. Prije svega imam na umu operacije Daesha, odnosno Isila. Bez duljenja želim dati riječ našim panelistima, gospodinu Timu Kosteru. Kao prvom, izvolite, imate riječ. Um, <clears throat> Hvala vam, dobro jutro dame i gospodo. Prije svega želim zahvaliti gospođi Fotig predsjedavajućoj ovim odborom na njezinom pozivu. Drago mi je što mogu sudjelovati u ovoj raspravi o hibridnom ratovanju koji predstavlja izazov kako za Europsku uniju, tako za NATO. Europski parlament i nacionalni parlament imaju ključnu ulogu u jačanju naše sigurnosne i obrambene politike. To uključuje hvatanje u koštac sa hibridnim izazovima. Važan je doprinos Europskog parlamenta u gradnji potpore za rješavanje ovih e, problema i da se da doprinos e, nacionalnim obrambenim sustavima. Hibridno ratovanje nije novo, ali događaj oko Ukrajine su nam skrenuli pažnju na izazove koje ovo tehnika ratovanja donosi. Dakle, govorimo o hibridnoj kampanji, odnosno strategiji. Vidjeli smo da se ISIL koristi takvim, takvim, takvim tehnikom ratovanja na nešto drugačiji način. Hibridni, hibridno ratovanje obuhvaća vojne i ne samo vojne operacije, te, se, te za ovo potreban i sveobuhvatan i koordiniran odgovor. Moramo biti spremni koristiti e, diplomatske, gospodarske, vojne, obavještajne metode koje su nam na raspolaganju na NATO summitu u Velsu prošle godine. Naši vođa, a to su uglavnom i vođe iz Europske unije, naglašena je potreba da se Savez učinkovito nosi s ovim izazovima i u drugom mjesecu ove godine e, ministri vanjskih poslova NATO složili su se da trebamo uskladiti djelovanje sa NATO-om pred e, idući summit koji će se održati duše godine. Kao što će reći kolega Iklodi, Evropska unija radi na stvaranju odgovora na ovu, novu tehniku ratovanja. To nam omogućava jedinstvenu mm, priliku da istaknemo kako se e, uloga NATO-a uglavnom ogleda u vojnom aspektu ratovanja, a Evropska unija se može poslužiti čitavim nizom e, nevojnih sredstava, dakle diplomacijom i gospodarskim mjerama. Dakle, rekao bih da smo komplementarni i moramo se osigurati u dosljedan pristup i ukoliko je moguće da taj pristup bude koordiniran. Ta strategija na kojoj radi NATO, to je nešto čime ću se sada pozabaviti. Pokušava se opisati što je hibridno ratovanje i kako bi se na to trebalo odgovoriti i na to je NATO-va uloga, zato što raspolažemo samo za polovicom alata koje je potrebno da se suprostavimo ovoj tehnici ratovanja. Dakle, tu postoji mjesta za druge dionike, za mm, države, te za međunarodne organizacije. Važan element naše strategije će biti definirati kako će NATO koordinirati svoje akcije sa drugim dionicima. Glavno načelo te strategije je da se država koja je pod napadom da je na njoj glavna odgovornost nošenja s tom situacijom. Svaka država će se oslanjati na međunarodne organizacije čiji je član za potporu i za pomoć. Primjerice kada govorimo o subverzijama, to je pitanje unutarnje sigurnosti, ali iz perspektive NATO saveznik može zatražiti razmještanje posebnih vojnih e, snaga od strane saveza. I može se obratiti Europskoj uniji za pomoć, dakle kada je riječ o kontroli granica ili djelovanje policije. Ukupno strategija želi demistificirati hibridno ratovanje. To za nas nije nešto sasvim novo. To je nastavak ratnog djelovanja koje već poznajemo. Međutim, danas u međuzavisnom svijetu vidimo novi razvoj situacije koji dovodi do povećane mm, ranjivosti. Riječ je o tehničkim, tehnološkim ranjivostima, dakle ranjivost na kibernetičke napade. Zemlje su slabije od drugih i u gospodarskom smislu. Na primjer, koliko ovisite o opskrbi plinom o jednoj određenoj zemlji, na primjer. To stvara još veću međuzavisnost. I razvoj svjetske komunikacije također ima utjecaj na donošenje odluka, na način komunikacije. Vidjeli smo kako je jednostrano donošenje odluka funkcioniralo na Krimu i Ukrajini. Vidjeli smo u Rusiji uspostavljanje Nacionalnog vijeća za obranu, to je ubrzalo donošenje izvršnih odluka od strane ruskih vlasti. NATO i Europska unija su demokratske institucije. Funkcioniraju na društvu utemeljenom na pravima i nemamo i brzina donošenja odluka dijeli se na 28 e, glavnih gradova i parlamenta. Kada govorimo o NATO imamo snage koje možemo pokrenuti u 48 sati. Nama će se pitanje možemo li donijeti odluku u 48 sati, jer u suprotnom nema smisla imati e, takve snage. Imamo dakle višestruki pristup, moramo se moramo biti kada donijeti brze odluke na osnovu upozorenja, obavještajnih podataka, pokazatelja i moramo unaprijed planirati. U razvoju strategije vidimo tri međupovezane funkcija kada je riječ o hibridnom ratovanju. To su priprema, odbijanje i obrana. Nisu se sekvencijalne elementi, već su međupovezani. Priprema se tiče potrebe identificiranja prijetnji, prepoznavanja prijetnje na političkoj razini, i djelovanje na terenu, da, odnosno reakciju, pravodobnu reakciju. To traži prikupljanje podataka, dijeljenje podataka, te osposobljavanje. Moramo sami tvrditi koje su naše slabosti, moramo graditi jake demokratske institucije, mislim je to važno područje koje se vidi koja uloga, može biti uloga Europske unije u pomoći u ovom sektoru? Kada govorimo o odbijanju, vlada treba biti spremna na nacionalnoj razini kako bi odbila dakle potencijalan hibridni napad. To može biti izraženo i na međunarodnoj razini koristeći dakle sve moguća sredstva na raspolaganju, diplomaciju, vojnu razmjenu informacija, gospodarska sredstva. Tu, je važna uloga savezništva, dakle, vidljive vojne snage, spremnost da se razmjeste snage, brzina odgovora, to je od ključne važnosti za ovaj element. Sa ova funkcija funkcionira ukoliko podignemo podignemo cijenu onoga čime prijetimo. Ukoliko zbilja dođe do hibridne kampanje, dolazimo do trećeg stupa naše strategije. Napad na nacionalnoj razini, Znači da se savezništvo treba poslužiti svim raspoloživim sredstvima i NATO-va uloga u ovom smislu i aktivirati odgovarajuće vojne mjere te koristiti odgovarajuću terminologiju, međutim, odnosno sredstva. Međutim, nije ovdje riječ samo o NATO, civilne agencije su također uključene, te druge mjere poput gospodarskih sankcija, kao što je već spomenuto, će biti ključne važnosti kako bi naša učinkovita bila doista učinkovita i zato ova tri stupa valja pomoći koordina, koordiniranim djelovanjem i komunikacijom. Moja ključna poruka je da putem ova tri stupa koja sam upravo opisao naglašamo potrebu za proaktivnošću i agilnošću Dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o unutarnjoj i vanjskoj dimenziji ovoj strategije. Interno gledamo dakle koja je sposobnost e, e, našeg zapovjednog vijeća da djelujemo na prijetnje u susjedstvu i da na pravodoban e, način donesemo odluku. Moramo se osigurati da hibridni scenariji ne eskaliraju do prave vojne konfrontacije. I dakle, upravo ključne odluke ovise o pravodobnom razmještanju vojnih snaga. Fokus strategije je na našim partnerima, dakle na državama partnerima, te na partnerima u obliku međunarodnih organizacija. Želimo raditi s našim partnerima na razvijanju na njihovom osnaživanju. Dakle, želimo im pomoći da oni razviju svoje kapacitete. S obzirom na prirodu hibridnih scenarija, razne međunarodne organizacije će biti uključene dakle, u ovaj scenario. NATO i Europska unija imaju ključne uloge u zajedničkoj suradnji. Naš dugoročni cilj treba biti razvoj i provedba praksi koje će omogućiti kada države i organizacije razumiju koja je njihova specifična uloga u hibridnom ratovanju, te da, zajedničko, da te da zajednički donose odluke i poduzimaju akcije. Konačno, koja su specifična područja na kojima bi NATO i Europska unija mogla zajednički raditi? Gabor i i ja smo redovno u kontaktu kako bismo razvili ova područja. Identificirali smo barem četiri takva sektora, ali možda ih ima još. Dakle, svijest o situaciji od ključne važnosti je da obje naše organizacije imaju istu sliku, isto razumijevanje činjenica na terenu, samo tada možemo koordinirati naše djelovanje i odgovoriti na koordiniran način. Drugo je strateško komuniciranje. Naše nedavno iskustvo u Ukrajini, ali kada govorimo o takozvanoj islamskoj državi koja koristi društvene mreže vrlo intenzivno, Važno je da i NATO i Europska unija osnaže načine na koju se odgovara na ovu vrstu propagande i to je također važno koordinirati. Treće područje je u bliska suradnja, dakle mil vojne i civilne operacije. Dakle, imamo na raspolaganju situacijske centre, krizne jedinice, koje bi trebale međusobno komunicirati i to redovno kako bi bile maksimalno učinkovite. I četvrto područje je ono kibernetičko. Dakle, trebamo imati načine kako odgovoriti na kibernetičke napade. Dakle, gledamo kako osnažiti naše napore i sustave kako ih koordinirati, to bi bio važan korak naprijed u našoj sposobnosti da izdržimo i da odgovorimo na ove napade. Tako e, što sam rekao, ova lista nije dovršena, mi dalje na njoj radimo. Ali, da zaključim, želim reći da smo na, u organizacije vidjeli da postoji mjesta za danju suradnju da se ova suradnja mora razvijati što je prije moguće. Mogu reći da je u ime NATO-a ono što mi imamo na umu, NATO summit u Varšavi koji se održava idućeg ljeta. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Koster. Riječ sada dajem gospodinu Iklodiju. Hvala lijepa gospođo predsjednice, dobro jutro svima, jako mi je drago što sam ovdje i sudjelujem u ovom panelu, uvijek je zadovoljstvo e, doći na sastanke ovog odbora i razmijeniti s mišljenja. Za nas je vrlo važno e, biti transparentan u vezi sa onim što mi radimo i e, razmijeniti mišljenja s vama kako bismo saznali što su vaše ideje, potrebe i ambicije. Nakon što sam saslušao Timorovo izlaganje koje je pokrilo vrlo širok spektar e, tema, e, on je naglasio da vrlo usko surađujemo. Međutim, e, ja bih se ipak koncentrirao na nekoliko tema. Jedna je što uopće podrazumijevamo pod hibridnim načinom ratovanja. E, nadalje rekao bih nekoliko riječi o pristupu e, za koji smo se odlučili u EU uniji što se tiče ovog pitanja, a potom nekoliko riječi o procesu gdje se nalazimo u tom procesu osposobljavanja Europske unije da se nosi sa izazovima hibridne vrste i da bolje zaštitimo Europsku uniju, a potom još samo nekoliko dodatnih riječi kao e, neka e, trešnja na vrhu torte o suradnji između Europske unije i NATO-a. Dakle, što podrazumijevamo pod hibridnim e, prijetnjama? Mi ne govorimo o hibridnom načinu ratovanja, više volimo upotrebljavati izraz hibridne prijetnje. Mislim da nema formalne definicije e, o tome što su hibridne prijetnje i mislim da nije ni potrebno imati tu definiciju e, ako razumijemo što podrazumijevamo pod tim e, dakle što je hibridna prijetnja što su njezine ključne komponente prva je da se uvijek radi o vrlo dobro e, kontroliranom i dizajniranom setu taktika i strategija koje se kontroliraju iz jednog centra. E, ta, taj fenomen nije nov, kao što je Timo već rekao. Ako pogledate e, hibridne prijetnje, vidjet ćete da se tu nalaze elementi koji su nam poznati od prije, tu nema ničeg novog, ali e, E, razlika je u tome što je ovo što je ovdje u pitanju kombinacija upravo svih tih elemenata što onda daje jednu kvalitativnu razliku. E, tu se radi i o otvorenim i o prikrivenim, odnosno tajnim operacijama, kombinacija vojnih i nevojnih e, djelovanja cilj je uvijek destabilizirati žrtvu napada. Dakle, uvijek postoji kombinacija subverzivnih i i drugih e, metoda. Jedna druga stvar je da, da neprijatelj djeluje preko posrednika preko on ne djeluje direktno e, što e, čini nemogućim atribuiranje tih e, djelovanja zapravo njihovom pravom izvoru. Vrlo često vrlo važna karakteristika hibridnih prijetnji je da uvijek postoji jedna masovna, masovna e, komunikacijska kampanja e, i postoji jedan stupanj nesigurnosti odnosno dvosmislenosti nejasno je što se zapravo događa tko je zapravo neprijatelj e, cilj je vrlo često postići politički utjecaj ponekad i političku dominaciju nad nekim teritorijem ili zemljom. Još jedna važna karakteristika je da se hibridna prijetnja razvijaju tijekom vremena ovisno o odgovoru na njih, odnosno protumjerama. Zato je važno e, dati jednu konkretnu definiciju što hibridne prijetnje znače. Međutim, to će biti ne samo teško, nego vjerojatno i kontraproduktivno jer to je jedan e, koncept koji je u razvoju i instrumenti koji se pritom upotrebljavaju e, je praktički jedan neograničen set instrumenata, odnosno spektar instrumenata i metoda. Dakle, kad bismo to pokušali definirati, riskirali bismo da izostavimo neke e, stvari koje se sutra mogu dogoditi u okviru takve jedne hibridne prijetnje. E, Timo je spomenuo da se sa ovakvim strategijama nismo susreli samo na istoku, nego da ih upotrebljava i ISIL. po interpretaciji Europske unije prijetnje e, koje nam dolaze s juga sigurno nisu manje važne i vjerojatno ćemo se u budućnosti više od NATO koncentrirati na ovakve vrste prijetnji i na jugu. E, ta prijetnja nije mala, također i u smislu da se tu radi o protivnicima koji ne djeluju nužno racionalno. Dakle, iza e, tih hibridnih prijetnji često stoje iracionalne e, motivacije, odnosno može, mora se računati sa iracionalnim reakcijama i djelovanjima. Sjećam se da su kolege iz e, regije zaljeva govorili da je način razmišljanja u toj regiji jednostavno drugčiji. Eto, toliko o definiciji. Sad još e, nekoliko riječi o pristupu Evropske unije. Postoji jedna zajednička karakteristika u svim tim hibridnim prijetnjama. Naime, E, da, one, da su one uvijek usmjerene, odno pokušavaju identificirati naše slabosti. Dakle, najprije se ustanovi gdje smo ranjivi. A pritom mislim na različite stvari, od energetske ovisnosti, o čemu je Timo već govorio, do naših slabosti u Eh, integriranosti pa do eh, kibernetičkih napada. Mi smo u prvim eh, razgovorima među međama zemljama članicama na ministerskoj razini pokušali upotrijebiti slučaj Ukrajine kako bismo pokazali koje su te ranjivosti i slabosti bile. I tu smo doista ustanovili koje su naše kritične, kritičke e, slabosti, kao na primjer loše upravljanje, korupcija, to je slabost, mm, pomenkanje povjerenja u, e, sigurnosne institucije, vrlo velika ovisnost o opskrbi energije, energentima, postojanje velike e, brojne e, manjine koja govori ruski jezik. To su sve bile slabosti, odnosno točke gdje smo bili ranjivi i tu, to vam ilustrira koliko širok spektar takvih e, osjetljivosti može biti. E, važno je dakle bilo identificirati i biti svjestan toga da mi svi imamo slabosti, odnosno e, točke gdje smo ranjivi. Svi smo, svi dakle imamo takve točke i vrlo smo često stavljeni na probu upravo na temelju toga i o tome možemo zapravo svakodnevno čitati u medijima. mnogi su napadi usmjereni protiv nas upravo na te osjetljive točke. Dakle, sve zemlje članice imaju te e, osjetljive točke, iako postoje razlike između zemljama članicama. Europske institucije također imaju e, e slabe točke. E, također naše operacije van našeg teritorija su također mm, točka gdje smo ranjivi i osjetljivi. Naši procesi donošenja odluka su također jedno eh, jedna točka gdje smo eh, gdje, koja je naša slabost. Ako prihvatimo da je jedan od glavnih ciljeva hibridnih prijetnji stvoriti nesigurnost eh, stvoriti situaciju gdje je nejasno što se uopće događa ako ne poboljšamo naše procese donošenja odluka u, u e, kontekstu gdje vlada nejasnoća, gdje e, nema 100%, 100% jasne situacije što se zapravo događa, e, to onda postaje vrlo kritično. Dakle, odluke se moraju donositi brzo i odlučno. Partneri također imaju svoje slabosti, ponekad su i e, jače izražene nego kod nas. I to je donekle razlika između pristupa NATO pakta i Europske unije. E, jer ako pročitate zaključke vijeća iz svibnja, oni nas upućuju na to da radimo na protumjerama kako bismo postigli bolju zaštitu i kad se radi o zemljama članicama i kad se radi o zemljama partnerima. U redu. Ono što moram naglasiti u ovom kontekstu je naravno da postizanje bolje zaštite od hibridnih prijetnji je nacionalna u nacionalnoj nadležnosti i to nitko neće preuzeti od e, sa te razine. Radi se dakle o nečemu što je uvijek u nadležnosti zemalja članicama. Pitanje je sad mogu li oni dati dobru platformu, dakle NATO i Europska unija, e, za, da pomognu zemljama članicama da e, postignu bolju obranu, odnosno da im pomognu da poboljšaju svoje, pojačaju svoje nacionalne napore koje ulažu dakle na nacionalnoj razini. E, strateška komunikacija je već identificirana kao jedno od važnih područja gdje se to može Sljedeći korak je e, pojačati svijest o situaciji. Dakle, svijest o tome koje se zločudne aktivnosti mogu smatrati dijelom hibridnog scenarija. Zbog toga je jedan od koraka koji mi u Europskoj uniji poduzimamo nakon što smo dobili mandat e, nakon, svibnj, e, nakon e, vijeća ministara vanjskih poslova u svibnju je da e, sagradimo jednu jedinicu fuzije, dakle spajanja informacija koje postoje među europskim institucijama i E, ohrabrujući pritom zemlje članice da stave hibridne naočale na da ih upotrebe, da dakle kroz te hibridne naočale gledaju situaciju kako bismo stekli pravu sliku o tome što se događa. E, drugi dio tih nastojanja je naravno ovo što je Timo spomenuo e, što se radi u okviru NATO-a. Dakle, tu se radi o stvaranju jedne kompletne slike o svijesti o dakle e, izgradnji svijesti o tome e, s kakvom smo situacijom zapravo suočeni. Najbolji odgovor na hibridne prijetnje je naravno pojačati otpornost. Drugim riječima, ako hibridne prijetnje za cilj imaju naše slabosti, onda naravno mi trebamo pokušati smanjiti svoje slabosti, odnosno ukloniti te točke gdje smo ranjivi. Barem u svim kritičnim područjima. To može značiti bilo što, to može značiti opskrbu energentima, odnosno neovisnost, odnosno e, diversifikaciju izvora, e, dakle stvaranje rezervi um, energetska unija kao cilj je također jedan od instrumenata koji su usmjereni u tom uh, smjeru komisija ulaže mm, radi na direktivi NIS koja također ima za cilj e, postići veću otpornost. Također spomenuo sam na primjer e, integriranje raznih e, etničkih zajednica unutar naše unije. Dakle, umjesto da ih se umjesto da ih se izolira, trebamo ih prigrliti i učiniti da budu zainteresirani za integraciju. Naravno, veća, veća, veći se naglasak mora staviti na prevenciju. Dakle, e, ne odgovarati na napad kad se on već dogodi, nego ga spriječiti. A to traži jedan E, sveobuhvatan pristup e, na nacionalnoj razini. Sve zemlje članice, osobito Finska, već imaju to iskustvo. Mislim da možemo učiti i naučiti dosta iz, iz tih iskustava. Sljedeći korak je e, odvraćanje. Uzmite primjer sankcija da li e, taj instrument ima svoje mjesto u našem e, setu instrumenata odvraćanja da ima svoje mjesto ako razmišljate o odvraćanju ne samo kao o demonstriranju snage kako bi se odvrat, odvratilo e, protivnika da učini neke stvari nego e, trebate razmišljati o tome i na način da se time e, poništavaju koristi od eventualnog napada. Što se tiče one strane odgovora na takve prijetnje, hibridne prijetnje, ja bih se vratio na ono što sam već spomenuo o, donošenju, o procesu odlučivanja. Dakle, te procese mora ubrzati. To nije lako, ali sigurno je od ključne važnosti. Dakle, mi moramo e, za sve one koji su uključeni u procese donošenja odluka moramo postići da shvate da E, je kontekst u kojem se odluke donoše, donose nejasan, ali to nije razlog da se odluke ne donose ili da ih se sporo donosi. Unutarnje rasprave unutar Europske unije o hibridnim prijetnjama počele su prošle godine u ljeto E, prije e, samita NATO pakta. Naravno da je, su te rasprave se intenzivirale još e, na tom samitu i poslije njega. Potom smo u veljači imali rasprave na, na razini ministara obrane gdje smo manje više razgovarali o ovom pristupu o kojem sam vam upravo nešto rekao, a potom najvažnija stvar za nas je E, bio, bilo vijeće 1. svibnja koje nam je zapravo dalo mandat da radimo na ovim hibridnim prijetnjama u suradnji sa komisijom i e, za vanjsko djelovanje kako bismo do kraja ove godine razvili zajednički pristup, zajedničku strategiju za nošenje sa hibridnim prijetnjama. I još jedna stvar, a to bih želio naglasiti jer mislim da je važno, E, do prosinca ove godine trebamo e, imati razrađen popis konkretnih prijedloga. Dakle, naglasak nije na tome da se razvije još jedna strategija koja će onda završiti negdje na polici, nego je naglasak vrlo jasno na konkretnom djelovanju. Dakle, djelovanje na terenu. Što možemo učiniti za naše zemlje članice, za naše institucije, za naše partnere, kako bismo postigli veću sigurnost i kako bismo se bolje mogli nositi sa hibridnim prijetnjama. Kako to zahtjeva e, snažne jako dobru suradnju među europskim e, institucijama. Naravno da e, tu surađujemo sa komisijom i napori se već ulažu, dakle već e, se tu radi na tome i postiže napredak. Opća uprava Home će tu odigrati ključnu ulogu. E, jedna od naših e, slabih točaka je naravno korupcija, pojava korupcije. Dakle, ima još cijeli niz pitanja o kojima se moramo pozabaviti. Mi radimo na jednoj jedinici za fuziju, dakle za spajanje gdje će se dogoditi tri stvari. Tu će se skupljati informacije, na temelju toga ako postoji e, sumnja da se odvijaju hibridne aktivnosti, e, dogodit će se procjena, a na temelju te procjene pokušat ćemo razraditi preporuke. A potom će to biti u nadležnosti zemalja članica koje će trebati odlučiti što će učiniti e, na temelju tih preporuka. Još samo e, kratko o e, prijedlozima za e, konkretne, konkretno djelovanje. Dakle, mi se nadamo da će taj popis biti otvoren popis, ali ono o čemu razmišljamo su koraci kao potezi na političkoj razini, na primjer Nizozemska to predlaže, odnosno to će biti jedan od njihovih prioriteta za vrijeme njihovog predsjedništva, e, stvaranje veće otpornosti, naravno u cijelom nizu područja i tu će se poduzeti različiti koraci. Radimo na, tom, na tome da osmislimo kako najbolje možemo pomoći našim partnerima kako bi oni postali otporniji. Tu govorimo možda o savjetnicima, koristimo već postojeće instrumente ili možda neke nove koje ćemo tek uvesti u budućnosti. I konačno moramo osigurati da su zemlje članice dio tog procesa. Trenutno mi razgovaramo sa komisijom done ali nakon toga će naravno e, biti uključene i zemlje članice. One će e, morati razmotriti e, taj onda popis tih preporuka i odlučiti što će po tom pitanju učiniti. I na kraju, ja se potpuno slažem da je ovo izvrsna prilika i da to sad trebamo učiniti. Ako e, na temelju ovoga ne e, unaprijedimo našu suradnju unutar EU, onda ne znam na temelju čega ćemo je uspjeti unaprijediti. Ako razmišljate e, da su e, NATO i Europska unija samo instrumenti u rukama zemalja članica, onda je jasno da bi te zemlje članice htjele da ti instrumenti funkcioniraju na jedan koordiniran i koherentan način. A što se tiče ovog, ovih e, područja koje je spomenuo Timo, ja bih tu možda samo dodao dvije stvari koje su od ključne važnosti jedno je sinhronizacija e, upravljanja u kriznim situacijama. Kad je jedna zemlja pogođena, onda e, se mora osigurati da svi raspoloživi instrumenti, bilateralni, multilateralni, tako dalje, da su uključeni kako bi se e, dobila potrebna pomoć. I ta pomoć mora doći brzo i na koordiniran način. Dakle, naši mehanizmi odgovaranja na krizu mogli bi biti malo bolje koordinirani. To bi povećalo našu sposobnost da pružimo pomoć. A druga stvar je, e, dakle, e, osposobljavanje i vježbe. Kad se radi o tome, važne su dvije stvari. Jedno je da se osposobe oni koji donose odluke, da se poveća njihova e, svijest, ali također i svijest u javnosti e, koristeći škole, javna mjesta, kako bi ljudi postali svjesni da postoje neka pravila koja se moraju poštivati e, kao dio naših napora da postanemo otporniji. Bilo da se tu radi od kompjutera ili cijelog niza drugih područja gdje bismo trebali postati otporniji. Hvala lijepa. E, hvala vam lijepa na, ovom sve, na ovim sveobuhvatnim i vrlo zanimljivim izlaganjima, a sada bih pozvala gospodina e, Airisa Rikvajlisa, e, predstavnika Latvije, gdje je svijest o potrebi da se poveća naša otpornost već prilično velika. Hvala, predsjednice Fatiga. Pa, evo, moram reći da je sve već <laughs> rečeno, tako da ću pokušati prikupiti ono što je meni ostalo kao predstavniku nacionalne vlade. Kao prvo moram reći da se potpunosti slažem s vama, gospodo, s ovim što ste rekli, tako da neću ponavljati kako je staro hibridno ratovanje u međunarodnim sukobima. No, mogu reći da, je, da su spoznaje o tome kako se suprostaviti tim stvarima dosta da, počeli stjecati u europskim institucijama. Dopustite da kažem već od 1957. godine u strateškom konceptu da se naslutiti da odvraćanje, nuklearno odvraćanje i pokretanje evo citiram to bi moglo ograničiti ciljeve poput infiltriranja ubacivanja ili djelovanja na nato prostoru, vjerujući da saveznici imaju zajedničke ciljeve djelujući koordinirano ili ne reagirajući uopće. U biti, taj pojam svijest o tome da E, neprijatelj e, želi paralizirati naše snage postoji odavno, dakle odvraćanjem, odnosno prevarom postoji odavno, dakle evo 68. u strateškom konceptu za e, obranu postoji, spominje se potreba za stvaranjem čitavog čitave mašinerije brzog postupka odlučivanja. Dakle, evo, hoću reći da su ovdje već mnoge stvari Timo i Gabor su već audirali te ključne stvari i to je već rečeno. Te, ta su znanja već stečena već davno. No evo, zemlja. To je dobra, dobra, dobra vijest za zemlju poput Latvije, članicu Europske unije, da dobra je stvar, samo treba ta znanja izvaditi iz arhiva i vidjeti kako to možemo primijeniti no naravno, svjesni smo da je današnja situacija do neko drugačija. No šteta je što smo poduzeli ozbiljne korake tek kad smo bili leđima uza zid. Dopustite da vas da je 2011. godine već došlo do pokušaja da se NATO suoči s hibridnim eh, ratovanjem, no nije se prešlo na dijelo. Dakle, iz nekog razloga izgubili smo tri godine, iako je taj postupak bio pokrenut. Jasno je da predsjedna kombinacija elemenata koje mogu potencijalni eh, agresori eh, poduzeti, to je nešto što ne možemo predvidjeti. I svi potencijalni neprijatelji bi se sigurno htjeli staviti u situaciju gdje bi mogli njekati svoje sudjelovanje bilo čemu. Dakle, situacija u kojoj ništa ne bi bilo jasno na niti međunarodnoj zajednici, niti lokalnim e, vlastima. I dakle, kako bi se uspješno borilo protiv eventualnih e, hibridnih e, prijetnji na nacionalnim razinama je potrebno tri komponente, dakle to je osposobljenost, donošenje odluke i volja, ne samo politička, već i dru <laughs> cijeloga društva da se odupre takvom čemu. Malo ću se osvrniti na ovo, dakle, sposobnosti. Kao što je prethodno rečeno, taj pojam je jako širok ja bih se rado uključio, no prva stvar i najvažnija mora postojati opća svijest o postojećem problemu, a to treba biti podupredno to treba poduprijeti e, zajednica. Dakle, često raspolažemo informacijama, to je važno znati, ali ili tim raspolažu ili postoje neke međuvladine ili među interorganizacijske razlozi zbog kojih se to ne može dijeliti. I to je jedna od stvari, važnih stvari koje je Gabor spomenuo. Dakle, ovo bi trebalo rješavati planiranjem, adekvatnim sustavom upozorenja, osobito kada se radi o pograničnoj sigurnosti, kao što smo vidjeli. Važno je osigurati pograničnu sigurnost zemlje. Naravno, teško je tu suočiti se sa svim eh, hibridnim prijetnjama unutrašnjosti. Zatim, druga stvar je sposobnost da se suoči sa eh, neprijateljem. Tu je potrebna i oprema i obuka osoblja to je od nada eh, se važnog značaja. Zatim, tu je sposobnost da se osposobi lokalne sigurnosne snage i na nacionalnoj razini i eh, savezne, saveznike, države članice. To podrazumijeva dakle mobilnost snaga i saveznika i sposobnost prihvata savjeničkih snaga koje dolaze pomoći. Četvrto, biti spreman na produžene sukobe, intenzivne političke postupke. Ovaj element otpornosti, izdržljivosti institucionalne, izdržljivosti i dostupnosti sredstava važna je Ovdje se govorilo o značaju infrastruktura i morala. I konačno i ne najmanje, naravno važno, to je ono što smo svi spominjali ovih dana, to je čuvanje informacija, dakle neka superiornost informacija, ako se ako se to tako kažem. i što se toga tiče doista sigurno treba razviti svojevrsnu forenziku, sigurnosnu forenziku, dakle e, sposobnost da se dokaže što je to što se događa u biti. Dakle, gdje su ti zeleni ljudi, otkud dolaze, da li imamo ikakve nagovještaje da li možemo dokazati i šta svojim saveznicima. Jer znate, problem je kada dođe jedna skupina nacija kada suočava s drugom skupinom nacija, jedni drugi pitaju kako možete dokazati da to o čemu govorite da se događa. Kako možete reći da te snage pripadaju toj konkretnoj naciji, da su ti pojedinci da ti pojedinci predstavljaju te, te i te državne aktere. Dakle, ta e, forenzika, da je tako nazovem, jako važna. Zatim, opća sprema je od značaja za, i mora biti promijenjena u nacionalnom sigurn, sustavu, sigur, sigurnosnom sustavu. To treba započeti od e, proračuna, obuke policijskih, e, vojnih snaga, osposobljavanje infrastruktura i promjena stavova ljudi, kao što ste rekli, dragi kolega. Još jedna točka, odlučivanje. O tome se dosta govorilo. Samo želim reći sljedeće, kada, kada identificiramo upad neke vrste ili da se primjenjuje hibridno djelovanje, e, brzina reakcije jest jako važna. Sinhroniziranje nacionalnog donošenja odluka i uviđanje da je država prva koja treba odgovarati na takve odluke prije NATO i Europske unije utječe na donošenje na pružanje odluke. U ruskom modelu stvar je centralizirana i tekako i e, stvar je ograničena na jednu ili par osoba mi u demokratskim sustavima to teško, tome teško možemo parirati, ali se ne smijemo smatrati zbog toga inferiornim. Evo zašto? Očigledno je da odluke se mogu donositi samo na temelju određenih izvora informacija i tu je spona između obavještenja i upozorenja, dakle treba biti u mogućnosti identificirati prirodu tih hibridnih prijetnji. ako se osvrnemo na postupak donošenja odluka kao postupak koji se može naučiti i usavršiti, onda je to nešto što može biti rađeno na učinkovit način na svim razinama i to je ono što je važno od vrha piramide pa sve do taktičkih zapovjednika do zapovjednika jedinica na taktičkoj razini oni koji svi ti ljudi koji se bave prijetnjom znaju kako se nositi s tim situacijama. Ne znači da oni trebaju zasebno jedni od drugih djelovati niti improvizirati, iako i ta osposobljenost važna, ali trebaju znati je, kakva je procedura, protokol, koje su čije odgovornosti i trebaju posjedovati ta znanja u vremenu i prostoru svog djelovanja. Ako obučimo ljude u tom postupku donošenja odluka i čak toj magli hibridnog ratovanja bit ćemo e, mi kao nacije i NATO i Europska unija bolje usposobljeni da djelujemo individualno i kolektivno. Što se tiče volje i spremnosti da se e, od, pruža otpor, to je, ovdje bih e, išao još korak dalje do onoga što bi Alijansa, odnosno NATO Savez i Unija mogli raditi. To je, to je nešto što se tiče same zajednice, nacionalne zajednice i njene elite, da promoviraju nacionalne vrijednosti na kojima je određeno društvo izgradilo svoje određena zajednica izgradila svoje društvo i tu se radi o političkom vodstvu, naravno koje je od nužnog značaja u ovom odlučujućem, dakle, donošenju odluka u kriznim vremenima, to je kvaliteta koja ne može biti samo dodana strategiji, ali to je nešto što se treba, što se osjeti kada nedostaje. Dakle, da li ima prostora za NATO i Europsku uniju u borbi protiv eh, hibridnih eh, izazova? Pa eh, Latvija je uvijek smatrala da obje organizacije trebaju surađivati zajedno te da resursi moraju biti komplementarni imajući to na umu, dakle rad koji se trenutno obavlja i na čemu rade i Gabor Klodi i Timo Kostner je nešto što Latvija uveliko cijeni i mi surađujemo maksimalno na tome. Mi smo nacija koja smatra da svaki vid Eh, hibridne krize, da tako nazovem, može biti riješena samo komplementarnim djelovanjem. Tako da smo jako zadovoljni kada čujemo da se naslija rad na tome i nadamo se da će doprinos eh, tome na konstruktivan način. Potpuno se slažem da se ne smijemo previše usredočiti na definiciju ovog pojma hibridno. Hibridno je svojrstan virus koji mutira i ono što je vrijedilo 40. kad smo imali, kad smo trpili hibridne operacije Sovjetskog saveza nije isto što se dešava u Afganistanu 78. niti ono što se dešava e, u Ukrajini od 2014. i dan danas, e, niti će se isto to moći primjenjivati na eventualne sljedeće operacije. Europska unija je najviše strukim višestrukim prijetnjama, ali isto tako raspolaže s brojnim instrumentima u Europskoj uniji i NATO-u tako da se uopće ne protivimo tome da Europska unija preuzme čelnu ulogu u Europi kada se radi o nošenju s hibridnim prijetnjama i pružanju otpora. No moramo uzeti u obzir da hibridne prijetnje mogu sadržati i konvencionalnu i nuklearnu dimenziju. A to je u primarnoj odgovornosti NATO-a, što znači da je suradnja između Europske unije i NATO-a od ključnog značaja zaključno želim reći sljedeće. Neki elementi za nas su osobito značajni. Smatramo da obje organizacije trebaju djelovati na konkretan način. Tim je spomenuo strategiju NATO-a i ono što je pomoćnik glavnog tajnika NATO-a rekao na jednom od seminara na kojem je sudjelovao o načelu dakle, odvraćanja i obrane. Mislim da je odvraćanje moguće i za NATO i za Europsku uniju i stoga bih podržao šire tumačenje odbrane, pardon, odvraćanja, jer odvraćanje nije samo vojno načelo, to ima čitav politički i gospodarski aspekt i još druge stvari. Dakle, oni od vas oni koji se bave pitanjem znaju dakle što je odvraćanje pošaljenju dakle treba između ostalog staviti do znanja protivniku da ne treba da nema potrebe da napada jer bi to bilo i više skupo za njega, neisplativo. Ali želim reći da obraćanje podrazumijeva isto tako i veliku opremu, dakle to je nazočnost svih e, savezničkih snaga na određenom terenu, teritoriju i u smislu slanja jasne poruke. Zatim tu i pružanje otpornosti, izgradnja obrambenih kapaciteta i tako dalje i tako dalje. No i tu vrijedi pravilo da nema jedinstvenog pravila koje se ugdje može primjenjivati. Stvari ovise, se mijenjaju se od zemlje do zemlje, dakle tu postoje neka opća načela, ali imamo individualni pristup konkretnim slučajevima koje treba uzeti u obzir to treba uzeti u obzir i oni u Europske unije i oni iz nato Treće načelo na kojem treba organizacija raditi jeste jačanje u slučaju napada, a to jačanje zvuči dosta vojno, ali nije isključivo vojni instrument. Moramo znati da je važno sagledati i širi aspekt toga svega kibernetičke operacije i policijske dakle dosljednost u opremi odnosno dopremanju e, energetski resursi sve, on, sve to ono što ja zovem jačanjem jer kada jednu zemlju odsjetpimo kada ju uskratimo resurse onda će prije ili kasnije izgubiti svoju sposobnost dosljednog djelovanja i e, reakcije na određene prijetnje. I konačno želim spomenuti i e, potrebu da se održava moral putem komunikacijskih sredstava moramo imati jasnu argumentaciju i postaviti se da se naše argumente jasno čuje. Nije važno samo reći stvari, već ih jasno reći. I trebamo spomenuti da, to da se to čuje i razumije. Usprko svim naporima propagande naših neprijatelja. Dakle, evo za kraj želim reći da ako ovo sve može biti dovoljno dobro koordinirano i provedeno zajedničkim trudom, naporom NATO-a i EU u suradnji s nacionalnim vlastima, onda ćemo biti daleko ispred svakog potencijalnog neprijatelja. Jer hiber, hibridne prijetnje imaju svoje ograničenja i provedba tih metoda nije, doista nije univerzalne Hvala. Thank uh, Hvala vam. Sada smo saslušali sa tri izlaganja, pa je situacija sveobuhvatna. Naši su članovi odbora dosta zadovoljni Right, uh, Mrs. Dobro, to obećava dobru raspravu. Izvolite, kolegice. Ich werde in deutscher Ja ću govoriti njemački. Zato ću malo pričekati. I ispričavam se odmah što sam zakasnila. Došlo do preklapanja termina. Zato ću možda e, pitati o stvarima koje su već objašnjene, ali Gospodine Rikvajlis, vi ste rekli da se ne bismo trebali previše koncentrirati na definiciju hibridnih prijetnja, to razumijem, ali kada čujem od gospodina Iklodija da e, se traže konkretne mjere, e, realistične mjere, onda to stoji malo u suprotnosti sa nečim na suprotnoj strani što je jedna nejasnost, nejasnoća. Dakle, to je, tu se nazira jedna problematika, ja nisam jedina koja to tako gleda eh, u dokumentima koje smo dobili eh, čak eh, se postavlja pitanje hibridne prijetnje, da li to uopće postoji. Dakle, nisam ja jedina koja postavlja to pitanje, a iz toga se onda, iz onda proizlaze i pitanja e, koja se tiču mjera koje se poduzimaju. Dakle, ja se pitam u tom kontekstu gdje stvari nisu jasne, e, ti različiti akteri kao što su s jedne strane ISIL, s druge strane Rusija, da li Da li tu Tu, po mom mišljenju još trebamo razgovarati jer tu su pojmovi prilično nejasni i bojim se da će i ostati nejasni. Iako naravno s druge strane kad se opisuju mjere e, stvari zvuče konkretnije. Gospođa Mogherini je u svom e, tekstu Eh, Food for Thought prilično precizno opisala koje eh, mjere su primijenjene eh, protiv Rusija. Tu piše na primjer da bi agresor mogao djelovati na, taj način da pojačava vojne snage nekog drugog tu bi se moglo onda reći da je to ono što mi radimo u Siriji. Ono što ja dakle želim e, dodati ovim izlaganjima je je dakle da e, kada mi, na primjer, kada Zapad pojačava e, pobunjeničke trupe, onda mi sad, e, onda se tu naravno e, stvaraju snage koje se kasnije ne može više, s kojima se više kasnije ne, ne može izaći na kraj. Dakle, mi sami radimo stvari koje mogu biti vrlo opasne i ja bih tu pledirala da se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 želim zahvaliti što se obradili ovo pitanje. To je ključno značaja i veseli me što je bilo na dnevnom redu rada našeg pododbora. Ako dobro, razumijem sada se radi o tome da dobijemo što veći broj informacija više moguće i trebalo bi dakle razmijeniti gledišta i informacije glede ovog fenomena. Želim se nadvezati na ovo što je rekla gospođa Losing. Gospođo, vi ste upravo rekli da je sve to nejasno, nedovoljno konkretno, a moj odgovor je sljedeći, pa upravo se o tome i radi hibridno ratovanje i hibridne prijetnje temelje se na toj nejasnosti, nejasnoći. Imali smo prije eh, definiciju Klauševića, kako bi se moglo osvojiti teritorij treba prodrit na taj teritorij, ali to je stara teorija, to više ne vrijedi danas, ima sve manje i manje situacija u suvremenom svijetu gdje imamo e, sukobljavanje dviju vojnih snaga s frontom e, dobro definiranim i tako dalje. Tu postoji, istina je s vremena na vrijeme, ali to je sve rjeđe i rjeđe sada države i razni akteri nastoje ostvariti svoje ciljeve na različitim sredstvima. Ne mislim da je potrebno tu raditi jasnu definiciju hibridnog ratovanja, a bi trebalo napraviti određene skicira to donekle. Dakle, tu se radi o kombinaciji nekolicine elemenata i kada vidimo najrecentnija iskustva, tu možemo vidjeti da u takvim prijetnjama ne vojni metodi imaju sve veću ulogu. Na tak, tako stvari evoluiraju. Evo, to smo vidjeli na primjeru kibernetičkih napada i drugih. Dakle, sva ova rasprava o hibridnim ratovima i prijetnjama jako su važni, jer kada analiziramo samo vojne prijetnje za Europsku uniju, to su prijetnje koje nisu realne, nisu neposredne. Međutim, drugi drugi prijetnje su e, neposredne prirode i moramo s njima sukobljavati, suočavati svakodnevno. I čak bih se usudio reći da te hibridne prijetnje ne samo da su realne, već je to oblast u kojoj će stvari još više da se razvijaju. Ne možemo samo očekivati vojne prijetnje. Biće puno drugačijih prijetnji u buduće. Po mom mišljenju, jedna osobitost e, hibridnih prijetnji je Mogu se ostvariti ciljevi djelujući e, na velikoj udaljenosti. Niste spomenuli to taj aspekt geografske udaljenosti. Netko se može nalaziti na nekoliko tisuća kilometara do Europe, sjediti u nekoj maloj tvrtci, u uredima neke male tvrtke koje financiraju tajne službe, na primjer, i otud negdje drugdje daleko, jako daleko, možete pokušati prijetiti Europi. Po mom mišljenju postoje tri oblasti tri sektora u Europi koji su jako ranjivi. Kao prvo, propaganda, dakle rat mentaliteta, kako bi se dobila što je veća moguća podrška javnog mnjenja i moram reći da je na tom polju Europska unija jako slaba i kako bi se osujetilo takve prijetnje, propagandne prijetnje, dosta smo slabo naoružani. Zašto? Zato što većina Europ, Mislim misli da se ne treba baviti tim temama, da ne treba razmišljati u tom aspektu propagande i medijskih sukobljavanja. Druga slaba točka je energija. Bez energije ne bismo naravno bili u mogućnosti održati, izgraditi svoju civilizaciju. I treća ranjiva točka, po mom mišljenju, to je pitanje sudbinskog značaja za potencijalne napadače, to, je, to su informačke tehnologije ICT. Dakle, prije je trebalo bacati bombe na određeni teritorij, a danas ne. Dovoljno je uništiti iz velike udaljenosti informački sustav nekog velikog e, aerodroma da dođe do e, katastrofe. Evo, nedavno je cjelokupni aerodrom ovdje u Zaventemu bio paraliziran nekoliko sati, a nikad nismo saznali zašto. Dakle, bilo je takvih situacija u prošlosti. Eto, to su te oblasti koje su izložene velikim prijetnjama danas i na njima treba protudjelovati. Što ja mislim o ovome svemu? Kao prvo, imam svoje sumnje glede koordinacije djelovanja na europskoj razini. Uslom stvar je očita iz ovoga što ste rekli, gospodo. Vidimo da postoji neki pokušaj da se djeluje u tom tom polju, no mi očekujemo da će prvenstveno napadnute države reagirati. Dobro, ali što napraviti ako više država budu žrtve kibernetičkim napadima bankovnog sustava, na primjer. Što ćemo napraviti? Banke su međusobno povezane i djeluju globalno na međunarodnoj razini. Dakle, evo, što u takvom slučaju napraviti? To je moje prvo pitanje. I druga stvar. Države raspolažu određenim, e, dosta raznovrsnim e, sposobnostima reakcije takvim prijetnjama. Neke države ništa ne poduzimaju kako bi se zaštitile od toga. Moje pitanje dakle, je dakle sljedeće. Imate li, jeste li napravili neke e, analize učinkovitosti kapaciteta država e, u tom po tom pitanju odvraćanja i reagiranja? I da li se dijele informacije? Moram vam reći da sam bio doista zadivljen primjerom baltičkih zemalja koje su se uspjele suprostaviti jednom imperiju e, informatički. Te male baltičke zemlje su uspjele pokazati to i mislim da je bilo jako zanimljivo razmijeniti najbolje prakse. Hvala, gospodin Bifner ima riječ Hvala lijepa. E, zahvaljujem na ovim zanimljivim izlaganjima. E, vrlo mi je drago što e, se ovaj sastanak događa. E, htio bih nešto reći o unutarnjim neminezima. Oni mogu biti ili izazvani izvana ili mogu iznutra nastati, ali da ih se izvana iskoristi. Vi ste govorili o tome da je teško koordinirati e, obavještajne službe raznih zemalja članica i tu sam htio konkretno pitati koja je tu uloga e, službi Europske unije i kao drugo kako se reagira kod takvih nemira koji, su, koji sigurno mogu predstavljati jednu prijetnju. Uh, Hvala vam. Ja bih e, htjela postaviti dva pitanja. Prvo se tiče stratkoma, dakle strateških komunikacija u konceptu hibridnog ratovanja. Svjesni smo. Vjerujem i zbog rasprava održanih tijekom prošlih godina. Dakle, prijetnji koje dolaze sa e, istoka, dakle odmah neposredno nakon aneksa Krima i tijekom sukoba? It is uh, mainly due to the Riga-based center of Imamo dakle centar izvrsnosti u Rigi koji je predstavljen e, ovdje na jednom sastanku. Znamo koji je ishod sastanka vijeća u svibnju i koji su bili zaključci Europskog vijeća u lipnju. Onda su uvedene određene mjere za protudjelovanje dakle na razini Europske unije. Ali također imamo saznanja o alatima koje koristi Daješ, odnosno ISIL, možete li to malo razraditi? Poduzima li se već nešto radi koordinacije i podjele ovog znanja? Drugo, imamo novi razvoj situacije u Uniji, dakle migrantski val što je ono o čemu moramo voditi računa, kakav će biti utjecaj takvih e, događaja, kako možemo ojačati svoju otpornost. Mm, situacija je teška i prepuna izazova. Temu bih sada dala riječ e, panelistima, dakle u istom redoslijedu kojim su nam izložili svoja izlaganja i potom ćemo možda imati drugu, drugi krug e, pitanja. Izvolite. Hvala vam. Neću vam se dugo obraćati. Htio bih se pozabaviti pitanja koje je postavila zastupnica Lozing. Problem je što nemamo dogovorenu definiciju, a ukoliko nemamo dogovorenu definiciju, kako onda dakle odrediti koje bi trebale biti djelovanja? Tu se pozabaviti nečim što je rekao Iris vezano s definiciju hibridnog ratovanja. Čim pokušate utvrditi definiciju, ono što slijedi možda se može potpuno razlikovati od dotadašnjeg. Dakle, mi pokušavamo identificirati moguće komponente, dakle, cijelog spektruma hibridnog ratovanja koje mogu promijeniti i oblik i sastav. Nije rečeno da u idućem hibridnom scenariju da stvari započnu sa takozvanim zelenim ljudima. Mm, dakle da se pošalju hitni konvoj pomoći. Dakle, moguće da će idući scenarij biti malo drugačiji ili potpuno drugačiji. Zato smo mi pokušali identificirati koji bi mogao biti spektrum djelovanja, odnosno tog scenarija, kako bi se on mogao manifestirati sada koristimo akronim DAMFIL, dakle to je informacija o vojnom, financijskim, obavještajnim djelovanjima. Dakle, to su sve sektori u kojima se mogu pojaviti određena djelovanja. Ona se mogu pojaviti na terenu ili kako ste vi rekli iz daljine, one mogu biti jako otvorena djelovanja, a mogu biti poprilično nejasna. Neka po prirodi nisu nezakonita sama po sebi, kad nije nezakonito baviti se propagandom. Nije ilegalno u drugoj zemlji osnovati nevladinu organizaciju nije ilegalno dakle izdavati ruske putovnice ruskoj manjini na Krimu. Ono što bismo mi trebali sa svoje strane učiniti jest prepoznati niz ovih, kako sad nazivamo, pokazatelja, odnosno upozorenja, te utvrditi koja je veza između tih elemenata, tih e, djelovanja, dakle reći aha, sada se ovdje nešto događa, to je nešto što je neobično i na to bismo trebali obratiti pažnju. Unrest, uh, Društveni nemiri koji postoje nisu sami po sebi znak e, hibridnog e, napada. Pa ovaj u ovom gradu, vrlo blizu ovog mjesta pokazuje, vidimo često te nemire, dakle različite e, predstavnike različitih skupina koji blokiraju ceste, koji imaju svoje uvjerenja i to samo po sebi nije znak hibridnog ratovanja. Dakle, moramo bolje razumjeti, pripremiti se da bolje razumijemo što je ono što se događa, uspjeti to razaznati te povezati točkice, dakle, između događaja koji nisu prijetnja sama, sami po sebi, dakle neki normalni događaj koji, međutim, koliko se sagledaju zajedno, mogu biti dio hibridnog scenarija. I to dakle daleko prije nego što vidimo vojno djelovanje. Često je tada teško ustanoviti odakle ova prijetnja dolazi. A moramo dakle razumjeti ove događaje. To ne mora uvijek biti na zadovoljavajućoj razini, zato što nismo odmah e, u pravu kada nešto prepoznamo, ali to je dio izazova. Dakle, moramo moći donijeti odluke, dakle, i u kontekstu nesigurnosti. Dakle, koliko vidite tisuću tenkova kako prelaze granicu, možete reći da, to je napad, to je ruski napad, ali to nije ono što se dogodilo na Krimu dok je još bio dio Ukrajine. Dakle, u situaciju u nismo 100% sigurni, moramo uspjeti moći donositi odluke. Moramo, dakle, sakupiti što je moguće više podataka, te podatke podijeliti, ne samo između NATO i Europske unije, OSS-a. Oni često imaju promatrače na terenu koji nam mogu pomoći da shvatimo što se događa. Međutim, tu su i građani. Mnogo informacija o hibridnom scenariju su informacije koje nalazite u medijima, koje građani recimo mogu fotografirati svojim mobilnim uređajima. Dakle, trik tome da se osiguramo da povežemo i da prepoznamo sve ove informacije i da ih objedinimo te da donesemo odgovornu odluku koja će se temeljiti na njima. Dakle, ne smije biti dvosmislenosti moramo biti, moramo biti u mogućnosti odgovoriti na to. Hvala vam, tu ću se zaustaviti. Hvala vam, direktor Iklodi, izvolite, hvala vam. Lijeka, lijepa, evo počet ću sa odgovorom na isto pitanje. Mm, da, kako da postoji tendencija da se nešto obilježi hibridnim ratovanjem, odnosno prijetnjom. Ova vrsta ratovanja je visoko na programu koji se tiče sigurnosnih pitanja. To se često koristi ukoliko nešto želimo e, kvalificirati na taj način, tako tamo usmjeravamo pažnju, međutim s tim su povezani neki rizici, u to nema sumnje. Međutim, umjesto definicije koje je sam po sebi vrlo kompliciran postupak, Trebalo bi doći do, te teško bi doći dakle, do jedinstvene definicije čak i na nacionalnoj razini što je hibridno ratovanje, a u široj zajednici još teže. Kako dakle objediniti ono što, se, što smo doživjeli na istoku, ono što se događalo pred našim očima, što smo kvalificirali kao hibridno ratovanje, na jugu, a ne znamo kako će se ono buduće manifestirati. Hoće li se dalje mijenjati u neke druge oblike? Dakle, umjesto definicija, pogledajte recimo definiciju terorizma, tisuće odvjetnika su radile na davanju definicije terorizma i do sada u tome nisu uspjeli. Dakle, umjesto da se bavimo ovim složenim pitanjem koje može biti i kontroverzno, kontroverzno i na koncu ne bi ispunilo svoju zadaću, mislim da bi bilo bolje da se koncentriramo na to što su hibridne prijetnje i da te prijetnje stalno revidiramo. Dakle, nije riječ samo o slici stanja, aha, to ovdje danas ono što podrazumijevamo pod hibridnim ratovanjem, to tako će biti i za pet godina. Ne. To je jedna od važnih mm, karakteristika hibridnih prijetnji. One se stalno mijenjaju, prilagođavaju, one se pojavljuju u različitim oblicima. Zato moramo stalno obraćati pažnju na to i revidirati stanje. Dakle, tu je dio definicije. Stalno moramo revidirati svoj popis, dakle popis djelovanja i ono što moramo poduzeti i stalno tu dodajemo nova područja. To nam daje definiciju, daje nam razumijevanje o tome što s koje su područja koje moramo uzeti u obzir. Mm, tu sad razmatramo što u to ubaciti, ali to samo po sebi nije ni važno sve dok razumijemo da postoje prijetnje, da postoje slabosti mm, kojih moramo biti svjesni, jer to s naše strane podrazumijeva djelovanje kako bismo tu slabost smanjili. Ukoliko to razumijemo, a to je on naš cilj, onda mislim da možemo dostići svoj cilj. Da se, da se vratim na dio koji se dotaknuo i Timo. To je ono što smo vidjeli u posljednjom razdoblju. Dakle, testiramo ranjivost, odnosno slabosti svojih e, reakcija i moramo ostati ispod dakle članka 5, kako je rekao kolega iz nato Kako se uhvatiti u koštac sa destabilizacijom, a da ne koristimo silu? Znamo da brojne hibridne, hibridno djelovanje prijetnje mogu dakle, aktivirati korištenjem članka 5. što se tiče propagande, znamo da se može utjecati na javno mnjenje, da se time može manipulirati i Europa ima s time iskustva. nije nemoguće izgraditi virtualni svijet i da oni koji u njemu žive da misle da je to stvarnost. Iako znaju da to nije stvarnost. This is why strategic communication is so important. Zato je strateška komunikacija važna. Nekako bi se usmjerili na protupropagandu. To nije ono što je potrebno. koliko već možete usaditi element sumnje u umove ljudi, da u kakvoj su propagandi izloženi, da možda ona nije istinita. Mislim da već to u širem kontekstu može pomoći postizanju našeg cilja. Što se tiče kibernetičke dimenzije, Imamo čitave zemlje koje su žrtve kibernetičkih napada i najbolji e, odgovor bi bio otpor, dakle i prevencija, prevencija da se ove stvari ne događaju. Dakle, mi smo sve više e, međusobno povezani i znamo da će uvijek najslabija karika u lancu odrediti učinkovitost sustava. To je poruka zemljama koje su naprednije od drugih u istoj zajednici, da ne mogu izgraditi zidove koji će biti dovoljno visoki kako bi ih zaštitili. Dakle, moraju surađivati sa drugima, dakle, sa saveznicima, sa NATO-om, sa zemljama članicama, pa i šire od toga, raditi dakle sa zajednicama koje slično misle, raditi sa zemljama u razvoju, dakle, tamo investiramo. Govorimo dvije za, imamo dvije za, i po milijarde ljudi koji su online, za nekoliko godina to će biti pet milijardi ljudi, a većina njih dolazi iz zemalja u razvoju i to je naša odgovornost, dakle, odgovornost da grade svoju mrežu na način da ona bude sigurna. To nije milosrđe, to je nešto čime možemo sami sebe zaštititi zato što jesmo zavisni jedni od drugima. I dakle, što koliko više zemalja bude napadnuto, što poduzeti, dakle, imamo niz alata koje mogu dovesti do upotrebe članka 5. Dakle, to je dio Lisabonske strategije. Propisi su jasni. Dakle, da, kibernetički napad, ukoliko je su posljedice teške, ukoliko je ishod takav, mogu dovesti do korištenja članka 5. Dakle, promičba suradnje između obavještajnih e, službi. To su pitanja nacionalne suverenosti. I u državama Europske unije postoji dosta dobra suradnja između obavještajnih službi. Ona se dakle uvijek može poboljšati. To je priča bez kraja. Uvijek možete učiniti više. Uvijek možete reći da ne dobivate dovoljno. Koliko zemlje s jedne strane vide određeni interes, oni koji posjeduju više informacija od drugih, ukoliko vide interes u dijeljenju informacija, onda će biti više zainteresirani za to. Međutim, ukoliko vide da to nije tako, onda to neće biti slučaj. Ovaj rad na hibridnom ratovanju i ova jedinica za fuziju mogu biti nešto gdje će se vidjeti korist ovakve suradnje. Dakle, to, tu neće to biti samo podatke, već i preporuke i ocjenu stanja. Dobit će i pažnju i potporu drugih članica i mislim da će tada apetit rasti. Dakle, to će biti važno sredstvo za poboljšanje suradnje obavještajnih službi. To se može učiniti, o tome smo razgovarali na razini e, suradnje Europske unije i NATO-a. Da kako postoje teškoće, imamo teškoće dakle u dijeljenju povjerljivih informacija, ali zemlje članice često dijele te informacije. A informacije koje se dijele mogu se koristiti na razini NATO i Europske unije. Zemlje to mogu činiti i tada ćemo doći bliže ostvarenju ovog cilja, dakle podjele informacija. podjela najbolje prakse, dakle kada je u pitanju odgovor na prijetnje, poput prijetnje Daesha. Način na koji se oni obraćaju tineđerima u našim društvima, potom ih izdaju. Mislim da to također traži vrlo blisku suradnju među našim zemljama. Dakle, podjela načina kako da se time bavimo, kako se baviti zajednicama koje se osjećaju isključenima. Oni su frustrirani i to je plodno tlo za širenje mržnje. postoji velika potreba za većom interakcijom između naših zemalja članica. U tom smislu mi smo društvo to nije nešto što se zbiva u Siriji ili Iranu, ulice su krvave i u Europi. To su naši sinovi i kćeri, oni su strani borci koji se pridružuju tamošnjim silama i kad kad u velikom broju, nekad i prevelikom. I ovdje ću se zaustaviti. Hvala vam. Hvala lijepa. A sada gospodin Iris ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Možda neću otvoriti, odgovoriti na sva pitanja jer mislim da nisu sva ni bila upućena meni. Želim samo reći što se tiče definicije hibridne prijetnje, hibridnog načina ratovanja, ja doista mislim da bi bilo gubljenje vremena e, kad bismo se pokušali složiti oko neke univerzalne definicije čak i ako se možemo složiti unutar jedne organizacije ne znači da bismo se nužno složili u obje organizacije. To je prvi problem. A drugi je da kao što ste možda svjesni e, djelovanje koje će uslijediti e, će djelomično prvo izaći, odnosno biti posljedica te definicije. Dakle, kako ćete na primjer rasporediti sredstva e, financijska sredstva to direktno proistječe iz onoga što uključite u tu definiciju ali ja mislim da bismo trebali u riječnicima potražiti riječ hibridno. E, to znači nešto što je heterogeno, nešto što je po svom porijeklu i sastavu kombinirano od različitih elemenata. To znači da kao što sam rekao, možda možemo usporediti e, to na primjer sa gripom. E, znači gripa je virusna bolest, ali e, virusi koji e, je izazivaju mogu biti različiti. Ja sam vrlo zabrinut zbog tradicionalnog pogleda koji se orijentira na e, prošle ratove, odnosno e, pokušava izbjeći objavu sljedećeg, e, sljedećih ratova. Mi uvijek mislimo da je vođenje rata zapravo otvorena na neki način otvorena neprijateljska djelovanja da znače vođenje rata međutim to nije uvijek slučaj što se tiče dijeljenja informacija između obavještajnih službi ja bih tome samo dodao da su neke zemlje članice tehnički naprednije od drugih i e, verifikacija što se događa na tlu pomoću satelita i strateška razina obještenih e, aktivnosti je vrlo važna. Dakle, Također je važno i kako obavještajne službe međusobno jedni na druge gledaju, dakle njihovo međusobno povjerenje je preduvjet za svaku suradnju. Što se tiče strateških komunikacija, vi se sjećate da je Latvija tome doprinjela time što je osnovala strateški e, centar izvrsnosti. Kao što je Timo rekao, nije ilegalno raditi cijeli niz stvari, pa na primjer nije ilegalno e, širiti e, netočne informacije o nekom drugom. Ali ono što je pritom bitno je razmjer i implikacije koje to ima. Dakle, ako se te komponente mogu e, obuhvatiti jednim trokutom, onda ćemo biti bolje u stanju sagledati problem što se tiče propagande i laži koje se tu šire. a to može biti onda indikator za daljnje djelovanje. Obično e, niti jedan međunarodni akter, niti država, niti neki drugi akteri ne bi bili spremni upotrebljavati svoje resurse za stvaranje negativne percepcije neke druge države. To je tako barem uobičajeno. Hvala lijepa. Sada ću dopustiti samo jedno javljanje za riječ jer nam vrijeme istječe. E, ovdje je već gospodin Eller, e, potpredsjednik odbora, a on je stražio riječ. E, bilo bi dobro kada biste svoje izlaganje uputili konkretno jednom od naših panelista. E, u svakom slučaju vrijeme nam izmiče, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. E, mislim da panelisti mogu sami odlučiti o tome tko želi odgovoriti na moje pitanje. Ako pogledamo hibridne konflikte u prošlosti, Gruzija, na primjer, gdje ste imali napad praktički na državu, kibernetički, potom i krajina, Ukrajina, gdje su e, Izraelci otvoreno postavili pitanja na konferenciji Rusima u vezi s tim. Dakle, je skoro pa dječji vrtić e, upotreba tih tehnologija. Nadalje, e, ono što se događa na financijskim tržištima e, i ono što se događa na Bliskom istoku. Moje pitanje, da, shvaćanje definicije, to je jedna stvar, ali moje pitanje se odnosi na kategorizaciju. Dakle, kako definirati razinu reakcije? Može li se kategorizirati razina eskalacije? Dakle, već su se dogodili napadi, ali od strane recimo organiziranog kriminala, ali e, iza toga su, je stala Rusija koja je to sve skupa orkestrirala. U Ukrajini se doista vidi jedna mješavina tradicionalnih vojnih mjera i kibernetičkih e, mjera kibernetičkih napada Dakle, ono što bi bilo važno kad je riječ o članku 5 i kad je riječ o pitanju reakcije, bilo bi kategorizacija takvih napada, jer mi e, e, naše djelovanje se temelji na vladavini prava, dakle da li postoje pokušaj da se kategoriziraju ti napadi, da li se o tome raspravlja Dakle, koja bi razina reakcije bila primjerena ovisno o tome koja se kategorija napada dogodila ili događa. To bi bilo zanimljivo za nas, kad bi nas to mogli objasniti. Hvala lijepa. Mislim da možemo dakle pitanje uputiti svoj trojici panelista, ali ih molimo da odgovore kratko. Ja ću vam odgovoriti jednom rečenicom. Ono što smo mi učinili u NATO je da smo priznali da kibernetički napad može biti e, napad koji može izazvati primjenu članka 5. Dakle, koliko kibernetičkog napada je dovoljno da se izazove e, primjena članka 5 nije toliko bitno. A sada ću e, riječ dati e, kolegi, on je e, priradio za neto i siguran sam da će vam moći reći korisne stvari. Dakle, odgovor je ne, nema takvih napora i ne mislim da će ih i biti. A razlog je sljedeći, čak i kad je riječ o terorizmu nakon 11.9. kad je ubijeno 3000 ljudi. Mi znamo da je e, nakon toga e, došlo do aktivacije članka 5. Da li to znači da bi bilo koji budući teroristički napad e, gdje bi bilo 3000 žrtava znači aktivaciju članka 5, a manje od 3000, ne, ne može vam se to, to se tako ne može ograničiti ako ustanovimo neke granične vrijednosti, dakle primjerice barem 3000 ljudi e, mora biti ubijeno da bi se aktivirao članak 5, e, to ne bi bilo dobro, teško je definirati te granice. Mislim da je poruka nemojte to činiti jer će to možda izazvati aktiviranje članka 5 Dakle, nema pokušaja da se stvari e, kategorizira. Sve ovisi o okolnostima i uvijek se radi o odluci koja se donosi u tom trenutku od strane zemalja članica. Vijeće se sastane, procjeni situaciju, donese svoje zaključke, ali ništa se ne događa automatski. E, na svaku konkretnu e, situaciju će postati konkretna reakcija i mi nećemo ograničiti, e, nećemo e, uvesti nikakve limite i, i ograničenja. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Zahvaljujem na pitanju, kao što zahvaljujem i drugima koji su prije postavili pitanja, bila su doista zanimljiva. Ja bih rekao da za jednu državu članak 5 za članak 5 je e, prag je osjećaj koji postoji u toj e, državi. Znači kada postoji vanjski pritisak koji se vrši, koji onda za posljedicu ima osjećaj da smo napadnuti, to je dovoljno da se aktivira članak 5. Dakle, taj osjećaj e, ne treba biti prisutan u kod saveznika, dakle u Europskoj uniji ili u drugim zemljama članicama NATO, nego u samoj zemlji koja je e, napadnuta, odnosno koja e, je izložena prijetnji. Ako dakle mi osjećamo da smo napadnuti, da smo izloženi prijetnji, onda možemo zatražiti aktivaciju članka 5, a onda oni kolektivno trebaju odlučiti što će učiniti. Dakle, ta forenzika, ta e, forenzika jednog potencijalnog ili stvarnog konflikta je doista važna. Dakle, zbog same nejasnoće koja je uvijek prisutni element u kod hibridnih e, napada bitno je e, da je tu odlučujući faktor e, osjećaj onoga koji je napadnut, koji je izložen napadima. Mislim da je vrlo važno da te stvari radimo na ispravan način što se tiče samih procedura. I u vezi s tim ja bih rekao da je tu bitno odvraćanje. Dakle, naši potencijalni protivnici moraju biti u situaciji da ne znaju koje bi bile naše reakcije. Da uvijek e, računaju s tim da bi reakcija mogla biti od obje organizacije maksimalna moguća reakcija. Hvala lijepa. Zapravo je ova razmjena mišljenja koja je pokaza, iz, gdje je iznijet, e, e, pogled na ovu tematiku i od strane NATO-a i NATO pakta i od strane Europske unije doista dobar zaključak naše današnje rasprave. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali i dopustite mi da e, se pozdravim sa našim gostima i da ih ispratim. Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas lijepo zauzmite svoja mjesta. Prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a tema je Europske žandarmerijske snage u službi zajedničke sigurnosne i obrambene politike, dakle u službi Europske unije. Naš e, gost danas je pukovnik e, Filip Rio, koji je zapovjednik Europskih žandarmerijskih snaga i razmjena mišljenja s njim o koncepciji i o planovima evropskih e, žandarmerijskih snaga. Sigurna sam da je to vrlo zanimljivo svim našim članovima i nazvašnjim stručnjacima. E, Dobro došli, gospodine Rio, imate riječ. Merci beaucoup, madame la présidente. Mesdames... Znači, hvala predsjednice, dame i gospodo, eurozastupnici, dame i gospodo. Preću odmah e, na temu i pretpostavljam da ste već imali dosta dugo jutro te da e, prevoditelji trče maraton želim im e, da ga što brže privedu u kraju tako da im naprijed zahvaljujem na razumijevanju. Ovo jako zanimljiva tema, osobito nakon rasprave o hibridnom ratovanju. E, Eurogen 4 po svojim kapacitetima može biti koristan instrument za ograničavanje utjecaja vanjskih i složenih kriza i općenito govoreći ove e, europske žandarmerijske snage mogu dati svoj doprinos stabilizaciji kriznih zona izvan Europske unije, mogu dati svoj doprinos ograničavanju utjecaja tih kriza na kriminalne, prekonacionalne i transnacionalne fenomene koji e, djeluju po europskom prostoru. Dakle, ovdje vam govorim o instrumentu koji je namijenjen za djelovanje po vanjskim granicama, odnosno izvan Europske unije, ali mogu, s obzirom svoje e, specifičnosti, mogu dati doprinos da se smanje prijetnje e, koje su, koje prijete našim e, građanima unutar Europske unije. Sada prelazim na engleski jezik koji je službeni jezik, odnosno radni jezik europskih žandarmerijskih snaga i predstavit ću vam na najkraći mogući način ove e, snage koje ima zapovjedan. Molim slajd. Ciljevi fora su e, određeni 2004. godine, to možete skinuti na web stranici Eurogenfor, to je kratak dokument koji je kasnije e, konsolidiran e, temeljnim ugovorom. Sveukupni cilj stvaranja ovih snaga bio je da se razvije jednostavno sposobnosti europske obrambene i sigurnosne politike. Dakle, jasno rečeno da je Eurogenfor bio e, europski i za europske misije od prvog dana. Također je namijenjen jačanju i podršci područja slobode sigurnosti i pravde, odnosno pravosuđa. Dakle, od samog početka e, naše, naš je cilj da stabiliziramo susjedstvo, a isto tako da damo svoj doprinos sigurnosti Europske unije, same EU. Ovih dana kada razmatramo viski pritisak koji vlada na našim granicama od e, ljudi koji dolaze iz kriznih područja, vidimo da čak e, usprot tome što je Eurogen 4 e, nova snaga i nije jedina, naravno, ali sigurno je da možemo dati svoj doprinos e, ograničavanju pritiska koji vlada na Europsku uniju, naravno, ako se posegne za našim snagama i ako nas je valjno razmisliti. Glavni cilj, molim sljedeći slajd, dakle, glavni cilj jeste da damo, da omogućimo djelovanje svih policijskih misija u kriznim zonama da pružimo podršku svim onima koji se pridržavaju našim snagama, dakle kada da pomognemo svim onima koji nisu u žandarmerijskim snagama da se pridruže našim aktivnostima. Također smo osmišljeni tako da možemo sudjelovati u drugim inicijativama unutar UN-a, OSS-a, NATO-a, dakle drugim organizacijama pa i čak u ad hoc koalicijama ako je potrebno. Molim sljedeći slajd. Dakle, ako bismo to napravili, ova izjava namjere podrazumijevala je naprijed organizirano e, organiziran instrument kako bi se ostvarili ti, ciljevi. E, cilj je bio dakle, imati naprijed organiziranu, čvrstu i brzo razmjestivu organizaciju. Kao rezultat, Eurogen Force e, je kao prijenosna snaga, to ćemo vidjeti malo kasnije, između punih vojnih tradicionalnih aktivnosti i onog trenutka kada će ta međunarodna zajednica i Europska unija moći e, poslati na teren e, civilnu misiju. Dakle, mi smo tu da iđemo u taj procijep koji uvijek postoji. Molim sljedeći slajd. Evo ga, od čega je sačinjen Eurogen 4? Pa, sastavljen je od e, pripadnika sedam e, država članica i njihove žandarmerije. Molim sljedeći slajd. Hvala. Sve te države članice imaju svoje žandarmerijske snage koje su policijske snage e, koje obnašaju tradicionalne civilne politiske snage, ali imaju vojni status. On izvode 95% svojih aktivnosti koje spadaju pod tradicionalne policijske dužnosti na vlastnom teritoriju. Dakle, rezultat toga je da Eurogenfor ima resurse na koje se može pouzdati sastavljeno od europskih policajaca i koji su e, dovoljno dobro obučeni i njih za njima možemo posegnuti taj instrument kao prvo na raspolaganju Europske unije i na usluzi naše sigurnosti. Osobitost vojnog statusa i vojnih tradicija je da su ti policajci lako razmjestivi u operacijama upravljanja krizom izvan Europske unije, pa čak i kada je potrebno u, na vojnom ratištu u jako nesigurnim uvjetima. Molim dalje slajd. Povrh ovih država članica imamo jednog partnera jednog promatrača. Partner jest član Europske unije, ali koji ima politiske snage s vojnim e, statusom, ali ne raspolaže s 95% policijskih aktivnosti na vlastnom teritoriju. Dakle, nemaju svakodnevno policijsko, svakodnevno iskustvo, tako da nije jednako lagodno posjedati zatim znanjem u trećim zemljama. Imamo jednog promatrača, promatrači su svi kandidati za članstvo u Europskoj uniji koji imaju žandarmerijske snage i mogu dakle e, sudjelovati u tome. Dakle, kao što vidite, Turska je promatrač. Molim sljedeći slajd. Evo bit ću jako kratak jer bih želio preći na pitanja i odgovore, odnosno na raspravu što prije moguće. Dakle, ovdje želim samo ovim slajdom podsjetiti vas na ono čime raspolaže Eurogenfor. Jedna od dodanih vrijednosti jeste da se promoviraju policijske tradicionalne sposobnosti u nesigurnom okruženju. Dakle, u takvom ovom kontekstu možemo razmisliti raznovrstan panel policijskih snaga i misija koje su predstavljene ovdje na slajdu. Ne znam, nadam se da možete pročitati, u svakom slučaju možete barem vidjeti. dakle, opruža mogućnost da snage djeluju u ranoj etapi kriza, e, da e, se bave zaštom civila i da obnašaju policijske dužnosti koliko je to potrebno. Kada situacija poboljšava, imam sljedeći slajd. Eurogenfor može u ranoj etapi dati svoj doprinos izgradnji kapaciteta i međunarodnih e, sigurnosnih snaga, odnosno, pardon, lokalnih e, sigurnosnih snaga, jer e, kao što znamo, niko ne može bolje zajamčiti sigurnost određenog stanovništva od policijskih snaga iz te zemlje. Dakle, čak i s najboljim policajcima svijeta, iluzorno je smatrati da se mogu obnašati adekvatne policijske akcije. Dakle, da, mi možemo pružati pomoć u vidu policijskih snaga, ali što prije počnemo konsolidirati i ponovno E, stvarati e, policijske snage, to je bolje. I što prije se to počne raditi, prije će se moći zaključiti misija. Dakle, ušteda vremena, ušteda sredstava i jača, veća učinkovitost. U kasnoj etapi kada situacija postane mirnija, Eurogenfor može, poput bilo kojih partnera političkih snaga, pružati svoju ekspertizu u sektoru sigurnosti i policijskih snaga e, i u ovom slučaju mi imamo više od 360 tisuća stručnjaka na raspolaganju i ukoliko zemljska sigurnosna politika ili Europska unija treba stručnjaka za neke konkretne situacije, područje, sigurno je da mi to možemo naći. Naravno, treba naći i ljude koji govore odgovarajući jezik, jer mi imamo puno eksperata, stručnjaka koji ali, na primjer, ako želimo razmjestiti u Maliju, onda trebamo imati čovjeka koji govori francuski jezik, a stručnjaci s francuskim jezikom su iz Francuske, jel? sljedeći slajd. Eurogen Force, kao što sam rekao, možemo smatrati i tom prijenosnom snagom. Možete slajd. Evo, ovdje je dosta teško da razumjeti što je tu, ali podsjeća na sve akcije Eurogenfora u zadnjih deset godina kako je započeto. Evo imamo Eurofor Altea, to je bilo prvo razmještanje Eurogenfora koje je omogućilo da se validira koncept integrirane političke jedinice. Do tada bilo smo razmišljali političke snage, e, dakle i vodove koji su se bavili sigurnošću pod našom kontrolom ili pojedinice, stručnjake. Kontekst je, koncept je sada bio da ih stavi u istu jedinicu i sad to novi koncept i tu imamo dakle jedinice, odnosno vodove koji pružaju svoju ekspertizu i koje djeluju po individualno, dakle to može biti obavještajni vodovi i u biti što god je potrebno. Dakle, Eurofor Altea je omogućio da se validira taj novi koncept. Zatim, bilo je kratko razmještanje koje je trebalo manje od godinu dana u Poropransu, u Minustah. Tu treba znati da je to bilo najbrže razmještanje Organ Fora do sada, jer smo tu imali francusko djelovanje 3-4 dana nakon zemljotresa, ali su dolazili iz francuskih antila, tako da imali smo italijansku integriranu policijsku jedincu i jednu Španjolsku koja nas se pridružila jako brzo. U Afganistanu imali smo ISAF i u tom okviru Euroagent for razmisliti više od 400 policajaca i ono što smo naučili u ISAF-u jeste kako raditi u jako nesigurnom okruženju s pješaštvom. Mogli smo razmjestiti i pratiti e, lokalnu policiju na tržnicama, na terenu, ali naravno nismo to ne bismo mogli to napraviti da nismo bili u jakoj vezi sa uh, pješačkim satnjama jer kada e, se iz nesigurnog okruženja prelazi u ratno, ratnu situaciju, jasno je da e, žandarmerija nije za to namijenjena, tako da treba vojska doći izvlačiti, a onda mi kasnije možemo djelovati kad je situacija mirna. Nakon toga imali smo Eurofor RCA prošle godine, dakle i ono što smo naučili u Afganistanu, to smo radili svakodnevno u ulicama Bangla. To znači da smo mogli pružiti sigurnost stanovništvu i omogućiti muslimansko stanovništvo da se vrati, da se ponovno otvore radnje. Mi smo to uspjeli napraviti ako smo nekoliko puta bili izloženi e, paljbi iz e, AK-47 i rakne paljbi jer smo znali da smo imali e, pješački vod koji je bio na 2 km udaljen od nas i mogao nas je podržati. Zatim imamo misije koje su još uvijek e, aktivne u Kapsahel Mali. Ta misija je još uvijek u tijeku i imamo još uvijek, još je ljetos bila pod punom, e, punim kapacitetima. Afganistan. Imali smo ISAF i predao je, dakle ISAF je predao stvari u ruke foru. i mi sada bavimo dakle obukom. Zatim imamo jednog čovjeka u EUMAM RCA, on je savjetnik zapovjedniku za unutarnju sigurnost, policijske snage i pravosuđe i također e, pruža, da savjetuje ministarstva i žandarmerijsko zapovjedništvo. Zašto smo ga poslali na teren? Zadržali smo to rezidualno prisustvo nakon što smo povukli svoje snage EUFOR RCA, prvenstveno jer smo htjeli pokazati da i dalje želimo ostati aktivni u Maliju i da smo spremni za bilo kako potrebno buduće eventualno razmještanje u području e, mala digresija nekog mjeseci ranije prije kraja misije Eufor, Eufor imali smo namjeru, odnosno planirali smo pretvoriti našu žandarmerijsku jedinicu u minusku, a o tome ćemo govoriti u zaključnom dijelu. Nažalost, morali smo odustati od toga zbog nedovoljne logistike. Čim su Sangaris i Eufor RCA podržali napore e, došlo je do logističkih problema i morali smo odlučiti da se jer bi suprotno bilo i više teško e, izgraditi potpun logistički potpunu logičku podršku zbog nedostatnih komunikacija i na takvom terenu. Imamo još jednu ne već aktivnost. To je europska skupina za, vezu i planiranje u Libiji. Imamo jednu osobu iz eh, glavnog stožera u Briselu koja ima savjetodavnu ulogu. To se radi podršci sa UNSMILom, predstavnicima libijskih vlasti, iako što, tko su vlasti u Libiji je dosta upitno ponekad. I tu se radi na planiranju zajedničkih i obrambenih politika u narednim mjesecima i godinama. Evo, ovo je samo kratki pregled razmještanja Eurogenfora od osnutka. moram sljedeći slajd. Želim sad naglasak na dvije stvari. Evo, for RCA i e drugi na EUCAP pa, Mail Sali. Sahil Mal. Ova jedinica namijenjena je ponovno uspostave vladavine prava i borbi protiv nekažnjivosti. Jer kad imate osjećaj nekažnjivosti, onda vlada nasilje prema stanovništvu, ako želite zaštiti civilno stanovništvo, onda morate imati snage koje će upravljati, ali isto tako se morate potruditi kako bi loši momci završili u zatvoru i kako bi ih se procesuiralo sudski. Imamo dvije različite situacije. U prvoj situaciji se kriminalci boje, a u drugoj ih se može odvoditi da budu izvrgnuti određenom maltretiranju. Dakle, mi moramo paziti da ne dođe ni do jednog ni do drugog slučaja. Ova jedinica je od četiri voda sačinjena, mobilna voda, oni su zaduženi za pružanje sigurnosti i uspostavu javnog reda i mira u okviru Eurogen fora, pardon, e, za EUFOR RCA. Už budu rečeno, oni su također vraćali lokalne politiske snage na ulicu. Mi smo zajednički e, išli e, čuvati ulice, dakle u obhodnji. Imamo jednu specializaciju specijalističku jedinicu koja je imala za cilj pružanje tehničke podrške lokalnim policijskim snagama, obavještajne stručnjake koji su trebali ponovno stvoriti neke obavještajne kapacitete i doći između ostalog do tih obavještajnih informacija. I imali smo specijalnu specijalce koji su mogli djelovati u slučaju problematičnih uhićenja. Svodstvo u ovakvim situacijama jeste da se prebaci, prebacuje od pješaštva na žandarmeriju ovisno o situaciji. Mi kao žandarmerija podržavali smo jednu obhodnju pješaške jedinice u području koje je bilo dosta nesigurno i jedan e, španjolski pripadnik Gvardije Civil dobio od stanovništva obavijest da je negdje bilo neko truplo odmah je pješaštvo zajemčilo sigurnost, a žandarmerija je e, omogućila dakle, da e, lokalna policija dođe na teren i započne istragu i dakle zapovjedništvo se prebacivalo s jednog na drugo. Imamo situacije kada je potrebno dakle, izgraditi međunarodne jedinice i evo kada sjedimo u Justus Lipsus ovdje u zgradi u neposrednom susjedstvu, e, od nas se zatraži tako što i mi imamo mogućnost mobilizirati potrebne snage da to iz, e, okupimo i pošljemo na teren. Druga stvar koju su saznali je da olakšavanjem suradnje sa lokalnim stanovništvom i suradnjom i vraćanjem lokalnih policijskih snaga na ulicu, odnosno na posao. Imali smo važnu ulogu za sigurnost civilnog stanovništva i doprinosili smo e, uspjehu e, civilnih operacija Europske unije. Međutim, mogli smo biti još učinkovitiji u uz još veću suradnju s lokalnim policijskim snagama da su ranije takve stvari bile ispravnije Hoću reći da što prije e, žandarmerijske snage budu uključene u operaciju, to će prije biti operacija učinkovita. To je To je nešto što smo uvidjeli da moramo malo bolje anticipirati u buduće i ranije uključiti žandarmerijske snage. I zaključno u Minuski bi bilo da smo, bi bilo korisno da smo uključili Eurogenfor. Kao prvo Ujedinjeni narodi su to htjeli, jer su raspolagao sa slabim tehničkim stručnim kapacitetima u glavnom stožeru nisu imali uopće sposobne ljude da upravljaju informacijama i da informacije pretoče u, pretvori u zadatke za ljude koji su na terenu. A policijske snage UN-a su nasljeđene od Minuske, dakle od afričke misije i njihova znanja, odnosno sposobnost bili su ograničeni. Dakle, e, znanje i sposobnosti europskih snaga bi bilo od velikog e, značaja u ovoj situaciji. No, e, kada se RCA povukla, izlazna strategija u slučaju izlazne strategije bilo bi zanimljivo moći reći da se EU ne povlači, da se povlače vojni aspekti misije, ali da se e, da se žandarmerijske snage zadržavaju na terenu. Međutim, ljudi koji su bili tu, mi smo i zadržali na terenu e, nakon misije, ali su prešli pod e, zapovjedništvo un ali kada se vidjelo da Ujedinjeni narodi nisu u stanju pružiti potrebnu logističku podršku i nismo našli novog partnera, onda smo oni 40 e, ljudi, naših ljudi morali povući, dakle Francuzi i Španjolci su također mimo naših snaga bili razmješteni u tom području. Evo, E, želim također reći da e, vjerojatno znate da situacija u Bangiju nije sada najbolja. Bilo bi možda mudro da se minuska pravovremeno ojačala, ali eto, možda je to propuštena prilika. Moj sljedeći slajd. Evo on ovaj Mali. Ispričavam se prevoditeljima, znam da malo brzo govorim, no e, svjesno sam toga, ispričavam se. Evo da vidite sve ove sva plava polja pokriva Eurogen 4. Ovo je operativna branša, dakle, svi oni koji su u kontaktu s malijskim eh, internim sigurnosnim snagama i političkim snagama, kada se radi o unutarnjoj sigurnosti, su pokriveni ovim ovdje schemom. Dakle, 75% stručnjaka pokriva for to sigurno niste znali. Ako danas ova misija raspolaže takvim sposobnostima zato što je tome je tako zato što je to Europska unija dobro isplanirala zato što je zapovjednik misije dobro obavio svoj zadatak i zato što je Eurogen for aktivirao svoje najbolje stručnjake i razmislio ih u okviru te misije. Međutim, To je jedina dodana vrijednost koju smo dali toj emisiji. Druge mogućnosti nisu postojale zbog mm, ustaljenih pravila razmještanja i odabira stručnjaka. Evo dva primjera što bi smo mogli bolje napraviti. Prvi primjer, puno operativna kapaciteti ove emisije dosegnuti su ovog ljeta. Postupajući drugim načinom regrutiranja 4 je mogao u, samom početku, dakle u prvim mjesecima operacije popuniti sva ova mjesta i onda bismo postupno se povlačili kada bi normalni postupak odabira stručnjaka omogućio da se e, nađu najadekvatniji stručnjaci. Ne znači da bismo mi mogli pružiti stručnjake jednake kakvoće, ali u svakom slučaju bismo bili u stanju kompenzirati činjenicu što možda ne bismo doveli najbolji stručnjak iz Europske unije, ali istovremeno bismo pružili Europskoj uniji mogućnost da pokaže, da demonstrira svoju e, učinkovitost i da se kaže da evo odmah razmišljamo ljude, a nakon šest mjeseci ćemo imati e, punu misiju s najboljim stručnjacima i nakon šest mjeseci Eurogen Force se može povući. Sa, dakle, misija bi nastavila sa nacionalnim stručnjacima i nastava bi najnormalnije moguće, ali za tako što bi trebalo, trebala suglasnost svih država članica. Dakle, jednostavno trebalo da se izbjegne ovaj postupak eh, koji je trajao godinu dana, već jednostavno mogli bismo e, privremeno imati razmještanje stručnjaka Eurogenfora i odmah poslati sve stručnjake, a onda bi ovaj normalni postupak mogao trajati i u godinu dana bi imali svojih, sve svoje stručnjake. Evo, to je jednostavno nešto gdje bismo mogli e, civilne, u, u okviru civilnih misija to mogli napraviti na puno brži i učinkovitiji način. Za vojne misije naravno još nismo, e, nemamo nadležnost sljedeći slajd, evo kratko ću e, reći kako smo organizirani. Imamo međuministarski odbor na visokoj razini koji predstavljaju dakle vanjske poslove Dakle, vanjski poslovi su uvijek tu zastupljeni. Imamo zapovjednika žandarmerije ili njegovog predstavnika, ako nije na raspolaganju ponekad. Imamo predstavnike ministarstva obrane, unutarnjih poslova, ovisno o tome e, o kojem ministarstvu žandarmerije ovisi. Dakle, imamo u najmanju ruku jednog e, predstavnika žandarmerije, jednog e, predstavnika diplomatskog kora koji odlučuju o strategiji, o razmještanju i odlučuju kada ih ja pitam, na primjer, da li trebam produžiti misiju i zadržati nekoga u Europs, e, u Libiji, u Sahelu, nakon ljeta, dakle oni su tu da odluče, dakle dva puta godišnje sastoji i ako meni treba neko, e, neka hitna odluka, onda postupamo elektroničkim putem i možemo dobiti odgovor ovisno o značaju, e, o hitnosti u tri dana, dva tjedna, o razmještanju ili nečem sličnom i dakle to je nešto na što, se, može hitno djelovati. Ja sam zapovjednik Eurogen Fora, ali prvenstveno zapovjedam e, glavnim stožerom. Taj glavni stožer pokriva, ima skoro 40 članova žandarmerijskih slaga, od kojih su barem 20 njih e, visoko stručno osposobljeni i na raspolaganju Evropske unije i rade u okviru zajedničke sigurnosno obrambene politike. Jasno je dakle, mi smo za to namjenjeni tu su i različite ogranice, ali to ćete uvijek moći analizirati na internet stranici. je u tome što ja mogu e, se baviti planiranjem, dakle mogu poslati nekoga da pomaže za planiranje neke misije, mogu pomoći u policijskom planiranju razmještanja organizaciji i možemo isto tako isplanirati onu osnovu za policijske snage na terenu. Molim sljedeći slajd. Dodana vrijednost Eurogen Fora za zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku. Četiri područja. Kao prvo mi možemo podržati zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku u punom dijapazonu političkih snaga od razmještanja do nadzora e, savjetovanja i e, visko kvalificiranih e, odnosno viskostručnih savjetnika i to možemo napraviti vjerojatno puno brže nego što je to ustavni postupak u EU. Dakle, naravno, mi to možemo napraviti samo ako Europska unija zahtjeva brzi postupak. Ako Europska unija zahtjeva brzi postupak, onda e, normalan način postupanja u kojem će sudjelovati sve e, snage Europske unije je puno e, bolji i puno korektniji, naravno, ali kada je potrebno brzo djelovati u nestabilnom okruženju, onda bismo možda mogli biti učinkoviti. Mi smo prilagodljiva organizacija, kao što sam rekao, E, možemo napraviti dakle stožer na terenu snage na terenu što god je potrebno mi to možemo napraviti kad kažem što god je potrebno mislim na normalan policijski rad naravno mi nismo e, čarobnjaci e, premoštavanje dakle o tome sam već dva puta govorio tijekom izlaganja dakle neću više duljiti ali ono što možemo napraviti ako imamo civilnu misiju možemo osposobiti tu civilnu misiju da je se brže razmisli. Ako postoji raskorak između vojne i civilne misije, mi možemo popuniti taj nedostatak i olakšati razmišljanje civilne misije. Ako postoji na terenu misija, a dođe do e, neplaniranih velikih e, nasilja, mi možemo pomoći koliko je potrebno pružiti kratku pomoć naravno toj misiji. Jedini problem je što e, su proračuni napravljeni e, na takav način da se nikad nije uzelo u obzir eventualna potreba hitnog razmještanja, odnosno te projekcije e, ljudi na terenu. Dakle, kad postoji potreba za takvim, mi, iako bismo to mogli napraviti, ne možemo jer ne raspolažemo sredstvima. Eugen Ford mm, tvrdi naravno da navodno da može u 30 dana razmisliti 800 članova osobe. To naravno ovisi prvenstveno o političkoj situaciji, političkoj volji u određenoj državi. Ako postoji veliki izazov i velika želja država članica, mi to možemo napraviti. Mogli smo to napraviti za stručni stručnjake, ali o logističkim nedostacima ćemo još govoriti. Zatim, operativne snage. Ako razmislimo žandarmerijske snage ne iz jedne države članice, već iz dvije, tri, četiri, pet, šest država članica, one imaju iste tradicije, ili bude rečeno isto Rijeko Imamo istu metodologiju planiranja, tako da se može izgraditi ekipa, odnosno tim nekoliko tjedana, a kada se postupno prikuplja stručnjake iz svih različitih država članica, što je naše bogatstvo, ali tu su različite tradicije, različiti običaje, dakle treba nekoliko mjeseci, pa ponekad i čitava godina dana da se izgradi jedan tim. A mi to možemo napraviti u puno kraćem razdoblju i možemo to staviti odmah na raspolaganje. Molim sljedeći slajd. Evo, kratko želim reći da pregovaramo dvije godine e, sporazum sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Evo sad smo došli do potpisivanja dokumenta gdje se opisuje i podsjeća na to da imamo normalna financijska prava koja se primjenjuju, nema nikakav specifičan sustav koji bi trebao biti favoriziran, dakle da se favorizira više Eurogen for od drugih doprinositelja. No tu se pokazuje kako možemo podržati zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, kako podržavati operacije misije i kako poboljšati sustav poziva za doprinos. Dakle, kako to napraviti, ali nažalost to se još ne provodi. Molim sljedeći slajd. Koji su izazovi pred nama? Prvo moramo taj administrativni sporazum. To je sjajno, ali potrebno je da se sve države članice slože, ne samo članice koje su, zemlje koje sudjeluju u Eurogenfordu. To je bilo jako važno, jer tako bismo imali još jedan način stavljeno stručnog osoblja koje je bilo puno brže. Zatim treba straniti oprez nekih država članica iz, koji, koji je razumljiv, ali jednostavno mi moramo jasno, trebno je ostaviti da u strukturi infora mi nismo žandarmerijska snaga, ali na terenu to možemo raditi. Isto tako trebamo se bolje usposobiti kako bolje sinhronizirati svoje djelovanje sa Siminom i psc jer ne možemo sudjelovati u kakvim misijama dok ne dobijemo poziv da sudjelujemo u njima. Dakle, u okviru psc imate veleposlanike svih država članica. Kompenzacija EuroCAN for e, logističkih nedostataka. Dakle, da, mi jesmo osmišljeni, dakle, sastavljeni od e, žandarmerijskih snaga u državama članicama i nemamo raspolaganje raspolaganju sredstva kojim raspolažu vojne snage da razmišljamo snage na teren misija i operacija. Dakle, poslično tome, ako ne nađemo neke mehanizme unutar Europske unije da podržimo brzo razmještanje, bilo Eurogenfora ili bilo kojeg drugog doprinositelja nekih država članica. Dakle, ako nemamo tu podršku za brzo razmještanje, za pružanje brzog odgovora, onda ćemo teško moći obavljati svoje zadatke. I konačno, s obzirom na situaciju kakva je sada, upravljanje kriznim situacijama je dobra stvar, ali ispričavanje izbijanja kriza je još bolje i to je ono što Europska unija radi svakodnevno u zemljama kao što je Tunis u kojima je potrebna, da tako kažem, jaka podrška. Možda bi Eugen i u takvim situacijama mogao staviti na raspolaganje svoju stručnost i sudjelovati u tom globalnom pristupu Europske unije u prevenciji izbijanja kriza. Ispričavam se što sam eh, odužio što sam bio ovako brzo, ali nadam se da nije bilo problema. Hvala. Da, svakako. Najljepša vam hvala. Imam jedno javljanje za riječ. Izvolite, gospodine Alar. Mr. Alar, yes. So thank you very much, Connell. Hvala vam. Um, first of all, the, at least the German cabin did translate you very well. Mm Njemačka kabina vas je uspješno pratila. Želim vas toplo pozdraviti ovdje u ime kluba EPP-a. sedam smo izradili prvi dakle izvještaj o civilnim i vojnim kapacitetima Europske unije. Spominjali smo dakle EUFOR, biosjetili smo Italiju, Moja zemlja članica je bila jedan od najvećih problema integracije žandarmerijskih snaga u evropsku strategiju obrane i na tome se ispričavam. Kao što znate imamo ustavne obaveze kada je riječ o kombiniranju vojnih i policijskih snaga. Još jednom želim naglasiti važnost dakle ovih kapaciteta, govorimo o povećanju broja misija, vi ste trebali povećati svoja sredstva, dakle proporcionalno tome. I tu je potreban i čvrst mandat. Žandarmerijske snage bi evo mogle biti odgovor na niz izazova u civilnim misijama. Vidjeli smo uspjeh policijskih misija u zonama sukova vidjeli smo da su to da su imale ograničen uspjeh. Znamo da su vojne misije katkad problematične. I zato želim pohvaliti ovo što su ove zemlje članice do sad učinile. pitanje za vas. Na kraju ste spominjali sporazum između mm, vas u kontekstu Europske zajedničke sigurnosno obrambene politike. Zanima me što je vama tu potrebno, koje su vaša očekivanja? Mm, koji bi bile vaše osobne dakle, želje kada je riječ o integrativnom pristupu? Ono Mislimo da ova dimenzija nedostaje dakle, u Europskoj zajedničkoj obrambenoj politici. Mi smo izradili to izvješće dakle, već 2007. A međutim nismo čuli dosad mišljenje komisije dakle, koja bi mogla biti praktična perspektive. Koja bi bila dakle potrebna razina integracije fora dakle ove snage Europske unije. Thank you, Mr. Büchner. Hvala vam, zastupnik Büchner. Auch ich möchte mich sehr herzlich... Ja također želim zahvaliti što ste si uzeli vremena da, ste, da biste danas e, bili ovdje s nama. Imam jedno kratko pitanje. Do sada e, nismo imali ni blizu e, takvu jednu situaciju, ali zamislivo je da vaše jedinice budu razmištene u Europi. pritom mislim na članak 22 o funkcioniranju Europske unije. Da li je to uopće moguće? Time. Hvala vam, na imamo izuzetno ograničeno vrijeme. Te ću ja kratko govoriti. Dakle, govorimo o misiji početkom ove godine, dakle, u kojoj smo vidjeli kako su djelovali pripadnici misije, kako je to općenito bilo jako dobro prihvaćeno od strane lokalnog e, stanovništva te tamošnjih e, vlasti possible follow-up? Because at that time... Imamo što je s mogućim nastavkom. Tada su postale sumnje i strahovi o mogućnostima da misija Minuska preuzme dakle, nadzor kakva je situacija sada. Zasigurno bismo se mogli poslužiti mehanizmom osposobljavanja i ekipiranja, ali s obzirom na situaciju koja je, evo još jednom, dosta teška i postoji niz problema, slično kao u Afganistanu zapravo. Vidjeli smo da je evo preuzet e, Kunduz, jedan od pet glavnih e, većih gradova, evo opet imamo ogromne probleme tamo. Jučer smo slušali izlaganje na tu temu koja je dosta pesimistična kada je riječ o razvoju situacije u tom dijelu svijeta. Što je ono što vi mislite o tome? Izvolite, imate riječ. Thank you uh, uh, Hvala vam, prvo pitanje. Što je potrebno za bolju integraciju Agenfora? Imate različite mogućnosti. Prvo je sudjelovati u planiranju, dakle imati bolje planiranje. Možemo poboljšati situaciju na način da naš planer sudjeluje u tim aktivnostima. Potrebna je naša ekspertiza. Mi organiziramo dakle, trening u u Vičenciji, tu pozivamo dakle EUMES, e, predstavnike europskih organizacija da sudjeluju u tim treninzima da kako bi se razvilo ovo povjerenje. Dakle, vojska zna što činiti, važno samo da nas pozovu na vrijeme. Kada je riječ o civilnim misijama, ne postoji metoda za pripremu takvih misija u Europskoj uniji. Imate postupak planiranja, imamo dokumente koji se izrađuju, ali nema tehnike planiranja kojom bi se jamčila bolja analiza situacije i dobar plan. Napravo ono što bismo mogli učiniti, a to je ono što ću predložiti, jest staviti na raspolaganje naše vještine u fazi planiranja kako bi poduprli njihovo planiranje. Da kako bismo dali ovu, to je tehnički doprinos. Možemo početi već sutra. Sudjelovanje u planiranju ne znači da je naša namjera sudjelovati u misiji. Različita pitanja, dakle, planiranje i razmještanje koliko trebamo sudjelovati, da kako želimo biti prisutni u planiranju. Međutim, riječ je o različitim stvarima. Potom je to druga razina, to je novac. Međutim, to nije samo problem sa Eurogen forum, već sa svim zemljama članicama koje žele poslati značajan kontingent policajaca u misije. Postoje sredstva načini dakle u Europskoj službi za vanjsko djelovanje kako bi se to olakšalo. Međutim, problem je anticipirati zahtjeve dakle u ranoj fazi planiranja, ponovno zato planiranje je važno kako bi se pokrenuli odgovarajući mehanizmi i odgovarajući trenutku u kojima bi se to moglo napraviti. Imamo dakle ovo proračunsko pitanje koje je izravno povezano sa trećoj razin, sa trećom razinom, to je politička razina. Potrebna nam je jača integracija, dakle u planiranju, ali jača interakcija na političkoj razini. Ja sam u Parizu prethodno bio nadležan za upravljanje krizom, dakle tu su sudjelovala, sudjelovala jedinice žandarmerije najviše državne razine su vidjele kako policija, odnosno žandarmerija, mogu dati dodanu vrijednost upravljanju krizom. To pitanje je jako složeno i žandarmerija želi da najviše razine to shvata, to je nekoj vrsti maratona. U Briselu mi sudjelujemo u radu PSC-a, dakle, Dakle, za... moramo se okupiti, moramo okupiti naše ideje ovdje u Briselu, kako na razini PSC, a to bi mogli uključiti na nekoj razini i Europski parlament. Dakle, ovo su ove tri razine pripreme, dakle, kad se govori o sredstvima za ove misije kad je riječ o upućivanju naših snaga u Europi, dakle, ja sam to već predstavio u jednom dokumentu, Eurogenfor je tu kako bi podržao europske organizacije u upravljanju krizom. To se odnosi na misiju Petersburg, dakle, na zaključke Evropskog e, susjeta na vrhu u Nici, A unutar Europske unije imamo neke druge mehanizme koje postoje, možda bi se mogli poboljšati, ali mi nismo osmišljeni za unutarnje aktivnosti, dakle unutar EU-a. Mm, za mene Eurogen Forum ne bi bio dobra snaga za to. Mi nismo sredstvo za to. ne može obrkati ove dvije stvari. Problematika je ista, strateški pristup treba biti zajednički pristup, ali alati za upravljanje krizom unutar i izvan prostora sloboda, sigurnosti i pravde Europske unije moraju biti jasno određeni. pravne alate kojima možemo biti učinkovitiji koje mi nemamo na raspolaganju kad smo izvan teritorija EU-a. Međutim, unutar Europske unije ih imamo, dakle mogućnost djelovanja u drugoj zemlji, potpora drugoj zemlji. Mm. E, mislim da imamo posebne sporazume između pojedinih zemalja, poput zemalja Beneluxa, dakle kako snage mogu djelovati. Možda bi se taj mandat mogao poboljšati ili povećati, ali nemojte to brkati sa našom vokacijom. što se tiče emisije Minuska i njezinog nastavka, mi smo uspjeli u tamošnjem svom djelovanju, tamo je nas na, smo vidjeli na dijelu etničko čišćenje, situacija se nešto poboljšala, Međutim, ukoliko se situacija pogorša, mi ćemo imati još još ljudi koji kucaju na vrata Europske unije. To je, dakle, sve povezano. Ovo su osjetljive situacije i za samu Europsku uniju. Moramo vidjeti što učiniti s Ujedinjenim narodima, ali koliko ja shvaćam, oni trenutno razvijaju vlastite kapacitete. Oni se tako dakle, prvo moraju pozabaviti svojim kapacitetima, te potom onim e, zemlje domaćina. Vidjeli smo poboljšanje situacije dakle, sa policijskim postrojbama u Bamaku, onda u drugim mjestima. Imamo na raspolaganju više instrumenata, dakle imamo to na razini PSC-a, zemalja članica. Zašto to je upotrijebiti? Kako, međutim, nadoknaditi ovaj vremenski jaz? To je bio dio mog zaključka. Mi smo možda tu mogli pružiti potporu. Dakle, ukoliko su vam, vam potreban brz razvoj kapaciteta. Trenutno Eurogenfor mm, je ograničen, dakle, administrativnim e, ograničenjima, ali ukoliko se to isplanira na vrijeme, to je dakle najbolji način da se to učini mi bismo onda uspjeli tu dati i svoju potporu ukoliko je riječ o civilnoj misiji. Mislim da bi to također bilo moguće. Evo ja sam govorio o Bamakovu jer sam sudjelovao u dvije misije. Želite postaviti dodatno pitanje? Da. Nije mi potreban prijevod. do you need a concept to integrate? Osobno ovo pitanje što je bilo prije Kokoš ili ja je govorite o potpori. Ali bismo mogli izvesti dakle, neko pripremno djelovanje koje bi moglo dovesti do integrirajućeg pristupa, vi biste to mogli učiniti, tu bi mogla sudjelovati Evropska komisija, tu bismo mogli ustanoviti da se slažemo. Trebali biste to držati na umu, dakle CSDP misija, program Horizont 2020 omogućili bi vam e, stvaranje integracijskog projekta koji bi bio financiran. Često smo imali problema sa donošenjem odgovarajućih političkih e, odluka i to bi vam možda moglo pomoći u današnjem e, popodnevnom obraćanju, dakle kako doskočiti ovom problemu integracije. Hvala vam. Dolazimo do kraja našeg sastanka. Ja bih željela zahvaliti našem gostu na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji i hvala članovima odbora što su sudjelovali u sastanku i prije svega želim zahvaliti našim prevoditeljima i našem osoblju na ovom sastanku koji je bio nešto duži, ali nadam se da je bio zanimljiv. Zahvaljujem.